Good afternoon. Uh, hello, ladies and gentlemen, good afternoon. Sorry I kept you waiting. Dobar dan, ispričavam se što kasnimo. Upravo sam stigao iz Europske komisije. Tema konferencije sa potpredsjednikom Šefčevičkom je bila vrlo važna. Regionalna suradnja i energetika plin, sektor električne energije. To su bile vrlo, vrlo važne teme. Ispričavam se što kasnimo. Možemo odmah krenuti sa našim dnevnim redom. Sastanak odbora ITRE, usvajanje dnevnog reda. Ima li komentara? Nema komentara. Nemam nikakvih posebnih priopćenja. Moramo usvojiti zapisnik od 22. rujna i 10. rujna. Nema nikakvih, nije bilo nikakvih prigovora, te ćemo taj zapisnik usvojiti. Možemo odmah prijeći sa četvrtom dne, točkom dnevnog reda. označivanje guma s obzirom na e, učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre. Izvjestitelj je Mihajl Boni. Svi izvjestitelji u sjeni su spomenuti i podsjetit ću vas da je komisija usvojila ovaj prijedlog za revidiranu uredbu za označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva 2018. godine. Mi ćemo zamoliti izvjestitelja da nam predstavi ovaj dosije. Mihajl, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavatelju. Zahvaljujem na mogućnosti da predstavim nacrt izvješća. Želio bih zahvaliti komisiji na ovoj novoj reviziji sve ukupne učinkovitosti i kakvoće guma koje se koriste u Europskoj uniji. To je veliki značajan doprinos sigurnosti prometa, općenito govoreći, i u smislu potrošnje goriva posebice mislim da je vrlo važno za sustav mobilnosti da bude siguran, čist i učinkovit za sve građane Europske unije i to iziskuje ostvarivanje ovih velikih ciljeva, posimašnja predanost Europske unije država članica i dionika, ne samo u smislu osnaživanja napora kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i onečišćenje. Ja sam predložio rješenja koja omogućuju prikazivanje informacija o, e, snijegu i ledu i kakvoći guma u tom pogledu na gumama kako bismo informirali potrošače u situacijama u kojima oni ne vide gume, a, razmišljaju o tome da ih kupe zato što se gume nalaze na zalihi negdje drugdje ili ih kupuju putem interneta. Bilo bi na taj način lakše potrošačima donijeti informiranu odluku i izabrati pravu gumu. Neophodno isto tako odobrati odobriti ovaj prijedlog kako bi se gume uključile u bazu podataka za registriranje proizvoda sukladno uredbi 2017 369 kako bi se poboljšao nadzor tržišta i informiranje potrošača. Pozdravljam namjeru komisije da se e, također abrazija i podaci vezani uz e, mi broj milja koje gume mogu prevaliti u informacijski list o gumama. Želimo da te informacije budu vjerodostojne, stoga označivanje se može u budućnosti izmijeniti putem delegiranih akata kako bi se uključilo i sljedeće informacije e, vezano uz abraziju i broj milja. Stoga u svojim amandmanima ja e, predlažem da se te informacije uključe u sljedeću reviziju ove uredbe. Podržavam prijedlog komisije da se uključi e, također i obnavljanje guma čime se produžuje vijek trajanja rabljenih guma. To je posebice važno za gume C3. Njihov utržišni udio je oko 30% na europskom tržištu, to je što je otprilike 5 milijuna guma. Uključivanje e, takozvanog obnavljanja guma i bi imalo veliki učinak na energetsku uštedu i to bi bilo dijelom kružnog gospodarstva. Isto tako sadrži aspekt smanjivanja otpada. Svjestan sam da se treba mnogo raditi na podizanju svijesti e, informativnim kampanjama o potrebi označivanja guma koje se prodaju na novim vozilima prvotno. Moramo poboljšati e, povjerenje potrošača i poboljšati nadzor tržišta, stvoriti bolje platforme za nadležna tijela kako bi provodile koordinirane aktivnosti. Stoga uvođenje označivanja guma je još uvijek nešto što je relativno novi instrument i sa mog gledišta je preuranjeno osjetno mijenjati programe za označivanje. Neke promjene jesu dobrodošle, ali ne previše sveobuhvatne. Stoga predlažem u svojim amandmanima da veličina guma bi trebala ostati jednaka uz dodatne informacije vezano uz sadašnje označivanje. Dakle, reagiranje ponašanje guma na snijegu, e, prijanjanje u okolnostima mraza, snježnim uvjetima, jer postoje određene navike potrošača, zato mislimo da bi tu oznaku trebali zadržati i samo je dodati neke nove informacije. Da bi se promijenilo ponašanje potrošača treba nam sveobuhvatni pristup u Europskoj uniji, unutar kojega bi profesionalne organizacije, civilna tijela i profesionalna tijela koja su odgovorna za sigurnost cestovnog prometa i također e, vozačke škole bi trebale poboljšati informacije o važnosti sigurnosti guma. Također sam predložio e, da se zadrži informacije o otpornosti na kotrljanje i vezano uz buku, jer rok koji je Europska komisija odredila je preambiciozan, uzimajući u obzir uvođenje novih parametara i proces registracije. Razgovarali smo sa nekim ljudima i nekim profesionalcima i nekim zastupnicima u Europskom parlamentu. Mislim da postoje neka očekivanja vezana uz procjenu učinka koja nisu bila ipak tako široka, pa tu postoje određeni upitnici. Mislim da uz zajedničko razumijevanje uz e, neka manja ograničenja bismo trebali napraviti pomak naprijed i razraditi stabilnost i kako bismo stvarili ciljeve u smislu dekarbonizacije prometa i sigurnosti zajedno sa Eh, ambicijama EU-a i na taj način bismo omogućili najbolju moguću tehnologiju. Važno je da ste naglasili da je naša zadaća prvenstveno usmjerena na naše građane kojima se treba pružiti mogućnost izbora. I oni moraju znati što se događa u smislu donošenja odluka. Sada ćemo dati riječ izvjestiteljima Sjene, SND, Mr. Mark Tell. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih također želio zahvaliti izvjestitelju. Ja se slažem u velikoj mjeri s njegovim zaključcima. Imam isto tako nekoliko stvari koje bih e, htio spomenuti, no to ide isto tako u smjeru koji je naznačio izvjestitelj. Zatim također se zalažem za smanjenje potrošnje goriva, ali isto tako i smanjenje odbacivanja mikroplastike, tako da podržavam prijedlog Europske komisije koji ide u smislu označavanja. No što se tiče tog označavanja ne vidim zašto i na koji način možemo nametnuti jedinstveno e, označivanje premda su potrošači naviknuti na oznake koje već postoje i mislim da su ove koje su sada na snazi mnogo razumljivije od prijedloga koji je iznijela komisija. Kilometraža je također važan element koji treba dodati, no mislim da bismo trebali pripaziti na sljedeće. Europska komisija je ustanovila da za kategorije A i B se prodaje manji broj guma, mislim da ne trebamo izmišljati toplu vodu e, kao kod kućanskih uređaja gdje smo izmislili klasu A++. Ako ima nekih e, loših kategorija, onda naprosto treba prisiliti proizvođače da poboljšaju kvalitetu takvih proizvoda, no moramo pripaziti i na porast e, cijena jer upravo je cijena ta koja zapravo definira i oblikuje odluke potrošača, tako da ne smijemo dopustiti da dođe do velikog porasta cijena. Zatim, sljedeće pitanje odnosi se na e, održivost i izvor e, guma od kaučuka. Dakle, znam da mnogi proizvođači imaju e, sporazume sa dakle sa tvrtkama koje upravljaju gospodare šumama. Mislim da također treba pripasti na koji način e, ta proizvodnja utječe na podzemne vode. Ne kažem da to treba stajati na oznakama, ali to je nešto što je važno uzeti u obzir kada govorimo o održivosti proizvodnje guma. Hvala lijepa. Kada se svi slažemo, onda je uvijek lakše. U ime zelenih, gospodin Riz, Hvala lijepa. Zeleni imaju dvije najvažnije zabrinutosti vezane uz prijedlog komisije. E, oznake vezane uz snijeg i led koje su uključene ako gume ispunjavaju određene minimalne zahtjeve sigurnosti. Mi mislimo da je to previše binarno, mi stoga predlažemo da bi oznaka trebala e, uključivati ljestvicu kao što na primjer prijanjanje na mokroj podlozi. To je na taj način bismo poboljšali učinkovitost i uspoređivanje sigurnosti guma u odnosu na druge gume. Ovime dovodimo u pitanje donošenje informiranih odluka od strane potrošača i s čime je ugrožena cestovna sigurnost. Osim toga, prijedlog ne insistira na nekim vrlo važnim ekološkim oznakama kao što je abrazija, kilometraža e, i e, neki drugi vrlo važni ekološki parametri. Komisija ih spominje, ali ne određuje rokove unutar kojeg se oni moraju ispuniti. Stoga mi predlažemo da se ubrzi e, harmoniziranje testiranja za kilometražu, abraziju i ostale parametre guma, obnove gum, obnovu guma također, mi predlažemo da razgovara se za klimoseni i kako bismo mogli dobiti rješenje koje će omogućiti zaštitu e, okoliša i donošenje rješenja koje će biti zadovoljavajuće za sve. Hvala lijepa. Hvala na vašim komentarima. U ime e, kluba GUE Jaromir Količek. Hvala lijepa. Nekoliko kraćih komentara. Tehnički aspekt, o čemu mi zapravo ovdje govorimo? Označivanje mora biti dovoljno jasno. Svaki potrošač mora točno znati što kupuje. Ako ćemo imati previše informacija, nećemo jednostavno ispuniti svrhu i dodat ćemo nepotrebne informacije. Također, prijanjanje guma e, u uvjetima kiše ili na mokroj podlozi ili na ledenoj podlozi ili u uvjetima snijega ili suhe podloge, sve ovisi o tome što je ispod podloge, da li se radi o betonskim trakovima, da li se radi o modificiranim e, slojevima asfalta. E, to je nešto što je u ekološkom smislu vrlo mudro. Potrebno je da postoji fleksibilna vrsta površine koja bi sama po sebi omogućila bolju, bolje prijanjanje i gume bi imale bolje performanse u uvjetima nevremena. E, to ne mogu, te probleme ne mogu riješiti isključivo gume same po sebi. I zato sam preliminarno se složio da prihvatimo koncept barkodova, kodova na svakoj gumi tako da potrošač uistinu može uspoređivati gume i isto tako može uspoređivati kakvoću guma, recimo radili se o ljetnim ili zimskim gumama, da li je određena guma prikladnija za kišu i također kakve, kakve su izgledi u odnosu na kilometražu. isto tako obrazac na gumama i to utječe na okoliš i slažem se sa kolegom Martinom koji govori o važnosti primarnih materijala i kako se oni nabavljaju učinak na okoliš I tu vrlo važan. Stoga ja bih bio za jednostavne oznake koje bi nam rekle radili se o zimskoj ili e, ljetnoj gumi, a sve drugo bi trebalo biti sadržano u bar kod i na taj način dostupno i vidljivo. A kada govorimo o situacijama u kojima je mora postojati oznaka i kako se ona može koristiti, na primjer u oglasima može postojati samo jedna manja ikona na koju bi se moglo kliknuti i saznati više, jer elektronički oglasi e, inače bi mogli postati mnogo skuplji. Hvala lijepa. Vidim da postoje mnoga očekivanja. Mi ćemo vidjeti hoćemo li moći ispuniti baš sve, no u svakom slučaju krećemo se u istom smjeru. U ime Europske komisije, gospodin Louis iz opće uprave Energy. Vjerojatno nisam ispravno izgovorio vaše prezime. Hvala lijepa. Ne brinite, bili ste prilično blizu. Zahvaljujem na tome što ste nam sada dali riječ. Ukratko ću reagirati na raspravu i nacrt izvješća koji smo sa zanimanjem pročitali. Zahvaljujem zastupnicima parlamenta na e, njihovoj potpori našem prijedlogu posebice na potpori vezano uz činjenicu da se uključuju snijeg i led na oznaku kao i pokušaj da se razmotri pitanje održivosti kao što je kilometraža i abrazija. E, nadovezat ću se na neke od komentara i reći ću da to možemo napraviti ili kasnije ili ranije, no komisiji je stalo da se to napravi što je moguće prije surađujemo sa industrijom kako bismo mogli provesti što je moguće prije prikladna testiranja i naš prijedlog e, bi želio e, sadrži prijedlog da se to da se sve te informacije uključe delegiranim aktima. To je vrlo bitan element našeg prijedloga. Drugi element koji je bio spomenut, posebice od strane izvjestitelja Bonija, je važnost baze podataka i ta baza podataka mora biti dostupna široj javnosti. I drugi zastupnici su spomenuli da mora postojati transparentnost na tržištu kako bi potrošači mogli uspoređivati različite tipove guma. Ja bih rekao samo da je vrlo važno da ta baza podataka funkcionira i stoga moramo uključiti i tehničku dokumentaciju koja dokazuje da su gume sukladne jer to će omogućiti nadležnim tijelima državama članicama da bolje obavljaju svoj posao i provode nadzor tržišta. Nekoliko intervencija je također spomenulo klase, razrede guma. Gospodin Martin, gospodin Boni, rekao bih da mi uistinu smo utemeljili naš prijedlog na e, široj osnovi e, kilometraža, što se tiče otpor kotrljanja, najviši razred je gotovo prazan i tu bi možda promjena razreda možda e, nije toliko hitna. A što se tiče prijanja na mokre podloze, imamo situaciju u kojoj 90% e, guma je u prva tri razreda i to bi se stoga trebalo izmijeniti. Parametri bi se trebali pomaknuti na niže. E, također sam primio na znanje komentar vezan uz uključivanje pitanja šire održivosti na primjer putevi nabave, to je nešto što bi se trebalo uključiti. Isto tako imamo zabrinutosti vezane uz e, količinu informacija na oznaci. Moramo paziti da nemamo previše informacija. Moramo dodavati isključivo informacije koje su zanimljive potrošačima. Tako da nemamo previše informacija na oznaci. To je sve što sam želio reći. Hvala lijepa. Zamolit ću zaključne komentare e, našeg izvjestitelja. I ne imamo još jednu intervenciju. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zastupnik Langen. Nisam baš shvatio sve što je rekao izvjestitelj Boni, nisam čuo, ali rekao bi sljedeće. Prijedlog je dobar. amandman vezan uz izmjenu određenih parametara uzvezano uz sloj guma. Članak četvrti, e, drugi stavak i treći stavak e, predviđa se da se vizualna promičba proširi. Zastupnik Boni je ovdje iznio ispravne komentare, no ja bih rekao da njegov amandman broj 3, broj četiri, ja bih ga modificirao u smislu toga da tehnički promidžbeni materijal zapravo ne spada u oglas, već da bude modificiran. Tehnički promidžbeni materijal pripada na plakate i to je zapravo nešto jednako, jednako i slično se odnosi na osmi amandman iz Ovdje je izmijenjeno vizualni materijal u tehnički materijal, međutim specifikacija na kraju dobavljač e, kod internetskog oglašavanja ne smije nešto prikazivati. Ja bih to želio izbrisati. Isto vrijedi i za amandman 15. gdje imamo jednu kompliciranu, složenu nadopunu klikom na sliku ili prikazivanjem, pozivanjem slike moraju se vidjeti slične metode. Mislim da je to pretjerano. Ograničava se mogućnost gospodarstvu da radi i provodi stručno oglašavanje koje je usmjereno potrošačima. Stoga bih ću ja to podnijeti dva amandmana jer prijedlogom komisije promidžbene mogućnosti se znatno ograničavaju, a potrošač od toga nema apsolutno ništa. To je moj komentar. Izvjestitelj, izvolite sada vi imate riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem svim izvjestiteljima u sjeni, jer mislim da ovo ne samo da je bila nadopuna na mojoj prezentaciji, već i nadahnuće, te stoga moramo razmisliti o nekim pitanjima koje se tiču održivosti i uporabe razreda kategorija guma i moramo razmisliti o tome kako ćemo utjecati na cijene. Stoga mislim da je to također vrlo bitan aspekt. Mislimo da idemo u pravom smjeru, analizirat ću neke prijedloge svojih kolega vezano uz oglašavanje. Imamo i sutra vremena podnijeti amandmane, no nakon toga moramo započeti s našom suradnjom, razmatrati amandmane kako bismo došli do najprikladnijih kompromisa i ostvarili napredak s jedne strane, kako bi svi potrošači dobili jasne informacije, isto tako moramo podržati razvoj ove industrije, korak po korak, dakle nešto što je prilagođenije njihovim očekivanjima u smislu informacija o gumama za snijeg i led, također učinkovita potrošnja goriva i prijanjanje na mokroj podlozi. Hvala lijepa, u pravu ste. Sutra do 12 sati je rok za podnošenje amandmana razmatranje amandmana 21. studenog, glasovanje 7. siječnja. Sljedeća točka dnevnog reda točka broj 5, uspostava Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje instrument za sustavstvo razvoja međunarodnog na temelju ugovora o Euroatomu. Izvjestitelj je Vladimir Uručev. Prijedlog se iznosi u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira od 2021. do 2027. godine i Europski instrument zapravo nadopunjuje višegodišnji financijski okvir aktivnostima koje bi trebalo provesti u okviru sporazuma o euroatomu s druge strane. Izvjetitelj imate riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolege. Europska unija mora osigurati kontinuitet u pogledu visoke razine nuklearne sigurnosti u svojem susjedstvu i diljem svijeta, naročito budući da su nesreće u Černobilu i u Fukushimi imale razorne posljedice. Ja pozdravljam Europski instrument za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Dakle, na to će se primijeniti i sa pravila o izvješćivanju, evaluaciji, informiranju, procjeni i oglašavanju kada je e, riječ o uredbi o širem instrumentu. Usklađivanje propisa je ključno za pojednostavljenje europskih propisa. Europski instrument za nuklearnu sigurnost će omogućiti prijenos naprednih standarda zemalja članica u treće zemlje, a sve u skladu sa odredbama ugovora o Euratomu i sa tri direktive koje dobro poznajemo o zaštiti od radijacije, o nuklearnoj sigurnosti i o sigurnom zbrinjavanju e, istrošenog goriva i radioaktivnog otpada. Nacrt izvješća naglašava važnost nuklearnoj sigurnosti i kulture u tom pogledu i također osiguranja veće nuklearne sigurnosti i viših standarda, naročito kada je riječ o našem neposrednom susjedstvu. Instrument e, također treba na sveobuhvatniji način omogućiti nadzor nad nuklearnim pogonima u bliskom susjedstvu i to od njihovog nastanka. U tom e, smislu postoje višegodišnji indikativni programi koji moraju sadržavati odredbe za sveobuhvatnu procjenu rizika, testove na otpornost u nuklearnim elektranama i također za provedbu preporuka koje će proizići iz takvih testova i također za primjenu odgovarajućih mjera nadzora. Višegodišnji indikativni programi također e, trebaju uključiti u to e, zemlje koje primaju financijsku pomoć sukladno ovoj uredbi i te zemlje su dužne ispuniti obveze koje proizlaze iz sporazuma sa Europskom unijom e, i također iz ugovora o neširenju nuklearnog naružanja i trebaju se također obvezati na poštivanje međunarodnih konvencija, poštovati visoke standarde zaštite od radioaktivnosti i te se obvezati na provedbu odgovarajućih preporuka i mjera. Praćenje i procjena rezultata djelovanja zajednice temeljit će se na unaprijed određenim i konkretnim pokazateljima, odnosno indikatorima koji se trebaju temeljiti na učinkovitosti, trebaju biti usmjereni na rezultate kako bi osigurali veću razinu odgovornosti u zemljama korisnicama u vezi sa postignutim rezultatima, naročito kada je riječ o provedbi mjera za poboljšanje sigurnosti. Evo, to su glavne dopune koje donosi naše izvješće prijedlogu komisije, a sada ću sa zanimanjem saslušati prijedloge kolega za daljnje poboljšanje ovog izvješća. Hvala kolega na uvodnim napomenama. U ime SID-a riječima gospodin Gajar. Hvala lijepa ja se u cijelosti slažemo da nuklearna sigurnost u trećim zemljama nakon nezgoda koje su se dogodile u prošlosti predstavljaju važnu komponentu vanjske politike EU-a uvođenje i pridržavanje najviših standarda nuklearne sigurnosti je nešto što moramo poticati kako bismo zaštitili i građane i okoliš. Ja Inače, podržavam pristup atomske, atomskoj energiji, no međutim, kad vidim kakve odluke donose se u drugim zemljama, onda mislim da se one ne smiju ugrožavati e, građane u njihovim zemljama i susjednim zemljama. Neki elementi u predlogu komisije nisu uzeti u obzir. E, želio bih Jastelju zahvaliti na njegovom prijedlogu e, e, što se tiče testa na opterećenje. Tu u cijelosti se slažem sa izvjestiteljem i suradnja sa međunarodnim organizacijama kao što je međunarodna organizacija Euroatom. Ne spominju se konvencije vezane uz Euroatom, a visoki standardi bi trebali e, biti osnova za naše pregovore s trećim zemljama. I još jedan element, nešto što se spominje samo u uvodnim izjavama, su specifične mjere koje bi ovaj instrument trebao e, e, poticati. Ja bih predložio uvođenje još jednog novijeg instrumenta kako bi se bolje razjasnile mjere koje, bismo, koje bi bile prihvatljive i treće zemlje koje bi bi se trebale također zalagati za standarde neširenja nuklearnog oružja i to, to je nešto što bismo trebali poticati i kod trećih zemalja, dakle da potpisuju takve sporazume. Što se tiče kvantitativnih pokazatelja, i tu bismo trebali izvršiti veći pritisak jer moramo imati i kvantitativne i kvalitativne pokazatelje E, i jedni i drugi su važni. Također konvencija zahtijeva i točno konkretan popis standarda. Spominje se e, Euroatom Loan Facility. Da li se financijska sredstva iz tog instrumenta, e, da li se to dodaje na 300 milijuna ili su ona samo dio? u ime zelenih. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ovaj instrument za suradnju u području sigurnosti, dakle instrument za suradnju s trećim zemljama, je vrlo relevantan, međutim ovdje se ne spominje ugovor Euratom, pokušavamo pomoći zemljama da poboljšaju svoju nuklearnu sigurnost, a mi kao zastupnice parlamenta smo potpuno isključeni iz tog procesa. Mi ćemo u bilo da je riječ o Rumunjskoj, Bugarskoj, Bjelarusu ili Ukrajini prilikom takvih e, investicija mi želimo biti informirani i ne samo dati svoje mišljenje, nego biti uključeni u postupak donošenja odluka. Također ćemo podnijeti neke amandmane vezano uz važnost tog instrumenta kada je riječ o razgradnji nuklearnih postrojenja, o sanaciji zagađenih e, lokaliteta, primjerice postoje rudnici urana u nekim zemljama koji predstavljaju problem i to dovodi do zagađenja u poljoprivredi. Prema tome, u ovom trenutku postoje neke važne činjenice koje moramo istaknuti, a vezano uz pitanje zagađenja. Zatim imamo amandmane koje se odnose na kriterije prihvatljivosti i mjere u slučaju nepoštivanja normi. Provedba ovoga instrumenta mora se temeljiti na konzultaciji i dijalogu s trećim zemljama. Ako to nije slučaj, onda treba prekinuti, odnosno obustaviti financiranje. Neki od kolega već su spomenuli da su potrebni opći kriteriji koji se primjenjuju na treće zemlje koje žele suradnju s Europskom unijom. Takve zemlje moraju poštivati vladavinu prava, ljudska prava i demokratska načela te ugovor o neproliferaciji nuklearnog naoružanja i popratne protokole, zatim konvenciju ESPO i e, kasnije izmjene. To je sve neophodno ukoliko želimo dati novac, e, moramo imati takve kriterije prihvatljivosti. I na kraju, što se tiče transparentnosti, nuklearna postrojenja moraju uvažavati norme koje se tiču transparentnosti i informiranja javnosti. Ovdje smo govorili o nadzoru. Kao što se sjećate, imali smo u rani 106 E, imali smo taj radioaktivni oblak, međutim ne znamo odakle to dolazi, tako da možemo koristiti neke instrumente kako bismo pružili tehničku pomoć javnosti i nevladinim udrugama da bi se omogućilo uzorkovanje tla i vode, da se ustanovi u čemu je točno problem. Takvi instrumenti mogu e, dati relevantne informacije komisiji i parlamentu. Što se tiče zakonodavnih akata, mislim da je važno da imamo akcijske planove, ali mislim da ne treba povećati prag na 10.000 eura. Mislim da je 5.000 eura prag koji bi trebao biti definiran za akcijske planove. Jer ovdje se navodi da je veći dio e, troškova bio ispod 10.000 eura. Osim toga, komisija mora pratiti provedbu aktivnosti u sklopu ovoga instrumenta. Ovaj instrument doista može generirati dodanu vrijednost kada je riječ o povećanju sigurnosti, no mislim da moramo imati sve mogućnosti koje se nude da se dođe do relevantnih informacija. Hvala riječima gospodin Telička u ime Aldea. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani kolege, dobar dan. Svi ćemo se sigurno složiti da, iako postoje razlike u stavovima, pristupima i u procjeni nuklearne energije kao energenta, znamo da smo ipak uvelike uznapredovali kada je riječ o nuklearnoj sigurnosti u vezi sa nuklearnim standardnim pravilima i tehnologijom i praksama. Iz prošlosti znamo da niti jedna nuklearna elektrana nije predaleko kako ne bi mogla ugroziti okoliš Europske unije. To je svakako jedan relevantan, iako ne i jedini razlog zbog čega bi nam trebalo biti stalo do nuklearne sigurnosti. Pozdravljam ovaj e, prijedlog i kao neke od kolega ipak smatram nacrt prijedloga komisije nepotpunim, e, tako da smatram da ga treba dopuniti sa nekim našim razmišljenjima. Mnogo toga je već spomenuto, ja ću nastojati ne to ponavljati, no ipak htio bih navesti nekoliko aspekata. Tematski naglasak je ispravan, ali kao što je već rečeno treba staviti naglasak i na neproliferaciju. Također e, trebamo staviti jasan naglasak na uvjetovanost iz niza razloga, ali isto tako trebamo i razlikovati između različitih zemalja u smislu stava i vjerodostojnosti njihovih e, planova i programa i također procjena učinaka na okoliš e, i svih sigurnosnih propisa i tako dalje, ali i u smislu napredovanja nuklearnih eh, programa u tim zemljama. Dakle, mislim da nam eh, treba ta slojevitost eh, pristupa. Govorimo o procjeni, ne samo o procjeni rizika, nego i općenito o procjeni kao takvoj i u tom smislu trebamo imati niz mjerljivih pokazatelja nije riječ samo o testovima otpornosti za koje imamo pouzdanu metodologiju, ali ipak moramo reći da u nekim zemljama postoji više problema u vezi sa mogućnošću takvih e, procjena i tu moramo biti stroži i kada je riječ o financijskim izdvajanjima za te zemlje. Dakle, trebamo imati doista mjerljive pokazatelje za te svrhe. Sve u svemu, prijedlog e, izvjestitelja mogu velike podržati no, ipak e, u nekim aspektima htio bih malo promijeniti naglasak i unijeti neke nadopune, no kako stvari sada stoje, mislim da neće biti velikih razlika u, e, mišljenjima i nadam se da ćemo uskoro dovršiti rad na ovom prijedlogu. Hvala. Hvala, gospodin Kohliček e, u ime gue Hvala. Moji su kolege već e, opširno govorili o ovoj temi i čini se da za razmatranje svega nije dovoljno dvije minute. No, vratimo se temi. Zapravo, cijela ova tematika je doista bitna i ovaj e, ugovor e, zahtjeva od Europske unije da pruži javnosti sve informacije koje se tiču međunarodne suradnje u pogledu nuklearne sigurnosti. Testovi otpornosti različitih pogona naravno da će pridonijeti toj sigurnosti. Kada je riječ o suradnji s trećim zemljama, tu je važna s jedne strane transparentnost, a s druge strane govorimo i o zaštiti znanja i tehnologije proizvođača i ponuđača takve tehnologije i tu treba uspostaviti dobru ravnotežu. Ne smijemo dopustiti niti onim zemljama koje bi htjele uvesti druge izmijenjene tehnologije da imaju preveliki upliv. Trebamo da surađivati sa trećim zemljama, ali sve se treba odvijati u okviru ugovora o Euratomu. Neki vidjeli smo uvode dosta provokativne mjere u tom smislu. Još jedan e, značajan problem je onečišćenje i to je problem koji je prisutan ne samo u Francuskoj nego i u drugim zemljama koje se služe ovom tehnologijom, tako da smo dužni primijeniti veliki oprez u korištenju te tehnologije. No i zemlje koje su odbacile nuklearnu energiju koriste se takvom tehnologijom u različitim vrstama specijalizirane opreme i to bi mogao biti također izvor takvog onečišćenja čak i u zemljama koje se ne koriste nuklearnom energijom. Još jedno važno pitanje su također i akcijski planovi i to trebamo isto tako držati na oku. hvala svima. Ovo je bila vrlo opsežna i opširna rasprava. E, riječ ima sada gospođa Mec. Ne, niste se javili. Ne, hvala. Dakle, komisija. Gospođa Harms se javlja za riječ. Naravno, otvoreni smo <laughs> za sve. Izvolite. Htjela sam se osvrnuti na ovu raspravu o instrumentu za nuklearnu sigurnost. Mi smo surađivali sa raznim kolegama iz Europskog parlamenta o bjeloruskom projektu Ostrovice. I tamo smo već imali test opterećenja i budući da su nam sada dostupne i preporuke, mislim da bi kolege koji su radili na ovom pogonu trebali posjetiti Minsk i Ostrovic. Dakle, to se uklapa u ono što su kolege rekli o preduvjetima za instrument za nuklearnu sigurnost. Belarus za sada bilo omoguće bilo kakav posjet, bilo Minsku, bilo Ostrovicu, tako da sam htjela navesti ovaj konkretan primjer suradnje parlamentaraca i važnosti ovog instrumenta, tako da bih htjela pozvati komisiju da podrži našu inicijativu za posjet Minsku i da se tamo onda održi rasprava o ovom nuklearnom pogonu Ostrovic. Gospodin Gariba iz Europske komisije, glavna uprava Energy. Nemate komentara? Comment. Okay. Um, so, sorry, but uh, uh we are from mi smo iz e, glavne uprave DEVKO i mi smo nadležni za ovaj instrument, zato sam bio malo zbunjen. Predsjednik se ispričava. Ali vi ste, gospodin Gariba, ne. Ispričavam se. Možete li se, molim vas, predstaviti? Ispričavam se na zabun. Ja sam Pascal Dor, radim u glavnoj upravi DEVKO za razvoj i međunarodnu suradnju koja upravlja ovim instrumentom. Želim eh, na početku zahvaliti izvjestitelju i njegovom eh, uredu jer eh, smo ostvarili vrlo dobru i pravovremenu razvijenu informacija. Imamo evo samo nekoliko komentara o onome što smo do sada čuli. Kada je riječ o samom tekstu, imamo jedan konkretan komentar o amandmanu na uvodnu izjavu u kojoj se spominju zemlje članice koje imaju programe nuklearne energije. Mislimo da je riječ o blažoj diskriminaciji i time se isključuju neke velike zemlje članice koje sada izlaze iz nuklearnog programa. Kada je riječ o e, te opterećenja, naravno podržavamo njihovu provedbu, ali takvi testovi su mjere koje vodi NSREG, tako da zapravo e, su oni nadležni za praćenje provedbe preporuka. Kada je riječ o praćenju, važno je imati primjenjiv instrument koji se može upotrijebiti. Naravno, ako bilo koju treću zemlju koja je korisnica instrumenta želimo prisiliti na prihvaćanje bilo kakve provjere sukladnosti, to treba naravno učiniti na vrlo diplomatski način, a ne uz pomoć e, uvjeta kao što je tu eksplicitno rečeno. I na kraju različiti uvjeti koje predlažu govornici su zanimljivi, ali to se može provesti na terenu nakon rasprave sa dotičnim zemljama članicama. Evo, to su sve napomene koje sam htio iznijeti. Još jednom isprike zbog zabune. U redu, hvala na komentarima. E, riječ ima ponovno izvjestitelj, gospodin Uručev. Hvala još jednom. E, na početku želim zahvaliti svim kolegama na izvrsnim komentarima i prijedlozima. Potpora Europske unije trećim zemljama e, u smislu nuklearne sigurnosti i sprječavanja proliferacije nuklearnog oružja je doista važna. Sada iščekujem amandmane koji će kolege uložiti. U svoje ime vas e, samo želim podsjetiti na ugovor o Euroatomu. Dakle, ovo nije uobičajeni zakonodavni postupak e, i pokušajmo ne miješati te dvije stvari jer e, one zahtijevaju različite postupke kojih se moramo držati. Jer bi u suprotnome moglo doći do nepodudarnosti. Evo, to bi bilo sve i e, sada iščekujem amandmane. Hvala, ovo je bila važna napomena. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 7. studenoga ove godine, u podne, e, točno podne. Razmatranje amandmana 21. studenoga, glasovanje na ITRE od 3. prosinca i sada prelazimo na točku broj 6, a to je elektroničko glasovanje. Imamo e, tri mišljenja, odnosno izvješća za glasovanje. Započinjemo za tri minute. Good afternoon once again. Welcome. Lijepi pozdrav još jedan put. Dobrodošli natrag na sastanak odbora. Sada možemo prijeći na postupak za glasovanje. Kao prvo moramo testirati uređaj za glasovanje. Imate li svi kartice? Sjajno. Svi su spremni. Otvaram glasovanje. zaboravio sam svoj uređaj. Evo, imamo 38 glasova, a ima nas 67 članova odbora. 39. E, Postavit ću vam sljedeće pitanje, zar ne volite glasovati u odboru ITRE? Evo, 40. Što ćemo sada? Zatvaram glasovanje. Zahvaljujem svima. Sve funkcionira ispravno. Sada prelazimo na nacrt mišljenja, prijedlog Europskog parlamenta i vijeća kojim se uspostavlja program Invest EU. Sean Kelly je naš izvjestitelj za mišljenje. Pa da krenemo. 169. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 168 za, protiv. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 170 za. Protiv. Provjerit ćemo još jedan put. Elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 172. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se ovoga puta. Kompromis A. E, odmah ćemo provjeriti elektroničkim glasovanjem. Dakle, glasujemo o kompromisu A. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 174 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Molim provjeru. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 175. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 179. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 180. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. vjetan je sa 181. Tako da smo glasovali o oba amandmana. 10. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 1 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 2 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 214 za, protiv, suzdržani, odbija se. 215 za, protiv, suzdržani, odbija se. 216 za, protiv, provjerit ćemo. 216. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 258. za, protiv, suzdržani, odbija se. 259. za, protiv, suzdržani, odbija se. 260. za, protiv, provjerit ćemo. 260. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 286. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 285. i 287. zajedno, za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Dakle, glasujemo o dva amandmana, 285. i 287. zatvaram glasovanje, odbijaju se. Dva amandmana, 288. i 289. za, protiv. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 314 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 314. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 315. i 316. za, protiv, suzdržani, odbija se. 317. za, protiv, suzdržani,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 Zatvaram glasovanje. Odbija se. 370. i 38. Glasujemo zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. 372. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 374. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 376. 375. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 376. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 377. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 433. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 176. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četiri amandmana, 462., treći, četvrti i peti, Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Imamo četiri amandmana koji su istovjetni. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvajaju se. Dva kompromisa 19 za, protiv. E, mislim da se usvaja. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 56. za, protiv, odbija se. 57 i prvi zajedno. Želite da provjerimo 56. amandman u redu, možda to nije loša ideja. Provjera za 56. amandman, zatvoram glasovanje. Sada imamo još više glasova protiv, e, više nego što sam očekivao. 57. i prvi za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 56 i sedmi i prvi. Dakle, skupno glasujemo o tim amandmanima. Zatvaram glasovanje. Odbijaju se. Kompromis 22. za, protiv suzdržani usvaja se. 63. za, protiv suzdržani usvaja se, 64. za, protiv suzdržani usvaja se, 65. za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 23. za, protiv suzdržani usvaja se, 70. za, protiv suzdržani odbija se, kompromis 24. za, protiv suzdržani usvaja se, 25. za, protiv suzdržani usvaja se, 77. za, protiv suzdržani usvaja se, 26. za, protiv suzdržani usvaja se, 27. za, protiv suzdržani, usvaja se. 85. za, protiv, provjerit ćemo. 85. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102. za, protiv, provjerit ćemo. 102. amandman, zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 31. za, protiv, suzdržani. Usvaja se 110. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 32. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 115. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 124. za, protiv, provjerit ćemo. 124. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 125. za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo još jedanput. Da budemo sigurni. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 36. za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 37. za, protiv, suzdržani usvaja se. 134. za, protiv, suzdržani usvaja se. 135. za, protiv, Provjerit ćemo 135. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 136. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 38. 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 40. za, protiv, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 41 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 42 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 43 za, protiv suzdržani usvaja se, 158 i 159 tko je za, protiv suzdržani odbija se. 160 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 44 za, protiv suzdržani usvaja se, 165 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 166. za, protiv, provjerit ćemo da budemo sigurniji. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 167. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Završno glasovanje. E, poimenično glasujemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitke našem izvjestitelju. Sada prelazimo na sljedeću točku. Autonomna vožnja u europskom prometu. Naš kolega potpredsjednik odbora želi se ispričati svima vama što nije mogao nazočiti sastanku u njegovo ime. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni i tajništvu na dobroj i konstruktivnoj suradnji. Kolega Henkel nažalost nije uspio stići u Brisel danas eh, poslje podne. Dobio sam pismo s njegove strane u kojem je to objasnio. Prelazimo na nacrt mišljenja o autonomnoj vožnji u europskom prometu. Hans Olaf Henkel, kompromis 4 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 30, drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. Naravno, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Žao mi je. Kompromis šesti za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 usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo još jedan put. Zatvaram glasovanje. Kao što sam i očekivao, odbija se. Molim vas podignite ruku. 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. za, protiv, suzdržani, odbija se. 69. za, protiv, provjerit ćemo. 69. amandman. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71. prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Amandman 71. drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Amandman 72. GUE je zatražio poimenično glasovanje. U našem odboru potrebno je najmanje dobiti pristanak 14 članova odbora za takav postupak. Pa vas pitam, želite li da glasujemo o 72. amandmanu poimeničnim glasovanjem? Tko je za takvu odluku? U redu, to je dovoljno, imamo 14 glasova za. Dakle, glasujemo poimenično o 72. amandmanu. Sada otvaram glasovanje. U redu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76. za, protiv, provjerit ćemo. Provjera za 76. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se. Peti amandman. Četvrti. Glasovali smo o četvrtom amandmanu. Malo čas. Četvrti amandman. Sljedeći je peti. Dakle, još jedan put Amandman broj 4. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman broj 5. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 14. Za? Protiv? Provjerit ćemo. 14. amandman. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 18. za. Protiv suzdržani, usvaja se 20. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis treći, za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada prelazimo na završno glasovanje, poimenično glasovanje, otvaram ga. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Čestitke našem izvjestitelju koji je, nažalost, odsutan danas podne. Prelazimo sada na nacrt izvješća o lancima blokova i trgovinskoj politici usmjerenoj na budućnost. Kristijan Silviju Busoj. Busoj, Busoj, ispričavam se na izgovoru. Krenut ćemo s glasovanjem. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvaja se Devet za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. za, protiv, provjerit ćemo. 23. amandman. Zatvaram glasovanje. Uh, Odbijeno. Kompromis broj 5. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3-2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3-4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7, kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, usvojeno. 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4-8 za, protiv, suzdržani, Provjerimo. 48. 48. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 49 za. Protiv. Još jednom ćemo provjeriti. 49. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis 11 za protiv suzdržani usvojeno 1 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 2 za protiv suzdržani usvojeno. 3 za protiv suzdržani odbijeno. Poimenično glasovanje. Za, završno glasovanje. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Hvala lijepa, odlična potpora. Zahvaljujemo na uh, e, izvjetitelju na e, izvješćima.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 Okay. Uh, point nine. Točka broj 9. Uspostava programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku. Mi smo odgovorni za mala i srednja poduzeća. Imamo isključive nadležnosti i znamo da je podneseno 188 amandmana vezano uz ovo zakonodavno mišljenje. Dopustite mi da kažem da u smislu samog postupka to je vrlo složeni dosije. Pet odbora je uključeno sa isključivim nadležnostima i u tom smislu Amandmani koji su podneseni vezano uz članke, priloge i uvodne izjave koji su isključiva nadležnost nekog drugog odbora, a koji nije ITRE, neće biti predmet glasovanja u budućnosti. Jer isključiva nadležnost znači isključiva, a to znači za nas vrlo dobru vijest. To znači da jamči da je i ITRE ima isključivu i jedinu nadležnost za dio koji se odnosi na mala i srednja poduzeća u prijedlogu i nitko ne može tome glasovati osim odbora ITRE. To je za sve nas dobra vijest. I naša kolegica podpredsjedateljica Gospođa Patricija Toja je odgovorna za ovaj dosije. Izvoli, Patricija, imaš riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Drago mi je što danas možemo održati raspravu koja će nas odvesti e, korak dalje u razmatranju ovog dosjea. I kao što je i sama predsjednik rekao, Ovaj dosje uključuje pet različitih e, odbora jer je tako osmišljen ovaj program. Meni nije drago što je sada sve stavljeno pod istu kapu i s tom opasnošću da se zanemari ovaj naš dio, odnosno da on bude manje značajan nego što bi bio da se ovaj program obraća samo malim i srednjim poduzećima. Dobro je to što nitko neće moći se opletati u pitanje malih i srednjih poduzeća, no tu ima i druga strana medalje, a to je da mi ne možemo ulaziti u druga područja. No, želim zahvaliti kolegama na njihom doprinosu, ne samo u obliku amandmana, nego i u obliku rasprave koje su naši suradnici imali na dva tehnička susreta i što će nam biti od velike koristi na prvom sastanku izvjestitelja u Sjeni sutra. Dakle, e, želim zahvaliti našim e, suradnicima jer su malo smanjili broj amandmana i pročešljali su ih malo, tako da ja namjeravam e, uvažiti najveći dio amandmana, jer kao što je proizišlo iz jedne prve rasprave, svi klubovi se slažu u tome da treba zaštititi mala i srednja poduzeća i mislim da svatko može dati jedan obogačujući doprinos. E, želim sada izdvojiti neka prva razmišljenja koja su proizišla iz prvog razmatranja amandmana i u tekstu i u uvodnim izjavama. Dakle, većina klubova je stavila naglasak na rast malih i srednjih poduzeća. Želimo dakle da naša mala i srednja poduzeća rastu, a ne samo da se čuva status quo. I u tom smislu ćemo i prihvatiti amandmane. Zatim, svi su podržali pitanje održivosti, neki su stavili veći naglasak na to svojim amandmanima, dok drugi kažu da treba smanjiti broj ponavljanja tog pojma, no ja svakako smatram da je održivost e, jedan od kamena temeljaca u postupku pretvorbe malih i srednjih poduzeća i to svi naglašavamo. I također su kolege i naglasili pitanje digitalnog e, tržišta jer treba malim i srednjim poduzećima pomoći u tom prijelazu na digitalno tržište koje sve preokreće, ali donosi mnoge pozitivne promjene. I tu je još prisutan još jedan cilj koji želimo istaknuti, a to je stvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Dakle, mala i srednja poduzeća moraju rasti kako bismo imali i dinamičan i konkurentan sustav i stvorili i kvalitetna radna mjesta kada je riječ e, o organizacijskom ustroju, uzet ću u obzir još jedan kriterij, na tome su radili naši suradnici, a to je podržavanje malih i srednjih poduzeća i o postupku kvalifikacije rukovoditelja. Dakle, vrlo često mala i srednja poduzeća imaju dobar proizvod za tržište, ali njihovo rukovodeće osoblje nije dovoljno obučeno i kvalificirano i to dovodi do poteškoća u jednoj situaciji ulaska na tržište. Također su klubovi prepoznali potrebu da se valoriziraju dobri rezultati Kozmea, dakle kao prvo European Enterprises Network, mreža europskih poduzeća, što svi želimo valorizirati ako e, mreža ima određenih poteškoća i slabosti u nekim zemljama članicama. I drugo što žele naglasiti jest program Erasmus koji je ostvario dobre rezultate u čitavoj Europi, no želim čuti vaše mišljenje o tome treba li se obraćati isključivo malim poduzetnicima jer je Erasmus u prvom redu program za mlade ili hoćemo li ga proširiti na sve poduzetnike, bili oni mladi ili ne. To je evo još jedna otvorena točka za raspravu. I na kraju želim spomenuti osjetljivo pitanje pokazatelja za godišnje izvješće. Komisija je predložila neke pokazatelje, a svaki zastupnik, uključujući mene, je obogatio pokazatelje komisije, tako da ih e, trebamo sada odabrati, naravno uz uvažavanje i važnih aspekata koje ste izvojili, no u svakom slučaju trebamo nešto dodati previše ograničenom prijedlogu komisije i pri tome zadržati i naše zahtjeve. I još dvije posljednje napomene su pitanja do kojih mi je doista stalo i to uživa podršku i već nekih kolega. Dakle, e, pitanje je trebamo li u mala i srednja poduzeća uvrstiti takozvana socijalna poduzeća, dakle koja ponovno ulažu vlastitu dobit. U nekim zemljama postoji i ad hoc zakonodavstvo za takva poduzeća, ali iz perspektive socijalne tržišne ekonomije trebamo možda u to uvrstiti i socijalna poduzeća koja ne ostvaruju toliko dobit, ali ostvaruju radna mjesta u ovaj program za mala i srednja poduzeća. I na kraju trebamo razjasniti i sa izvjestiteljima u Sjeni pitanje umrežavanja poduzeća. To je zapravo vrlo precizan pojam koji ne udostručuje mrežu poduzeća. Dakle, to je nešto više od klastera, odnosno riječ je o povezanim poduzećima u proizvodnji i u pružanju usluga koje surađuje i u nekim zemljama se smatraju jedinstvenim gospodarskim subjektom, dakle konzorcijem poduzeća. I ja bih htjela predložiti da izaberemo za njih jedan naziv koji se ne bi poklapao sa Enterprises Network. Dakle, to je jedan oblik organizacije gospodarskih subjekata koji e, okuplja različite subjekte u različitim djelatnostima, ali koji djeluju kao jedna grupacija. Evo, hvala, ispričavam se ako sam možda malo oduljila. Gospodin Rubik kao u sjeni u vrijeme EPP-a će biti sljedeći govornik u ime Aldea, gospodin Talička. Gospodin Rubik je odsutan. Zahvaljujemo, zahvaljujemo gospođi Toja. Već smo vodili opširnu raspravu u ovom odboru. Obzirom da su amandmani Aldea bili prilično dobro ugrađeni u kompromisne amandmane, bit ću vrlo kratak, tekst, tekst treba samo još malo dotjerati. Isto tako mislim da bismo mogli malo pogledati priloge u kojima postoje određene redundancije, ponavljanja, a ne spominju se e, brojke vezane uz zapošljavanje u malim i srednjim poduzećima, no to su manje važna pitanja. E, prvi sastanak izvjestelja u Sjeni će se održati sutra, pa ću odgovoriti na implicitno pitanje koje je gospođa Toa spomenula na kraju izvješća što se tiče Erasmusa. To je legitimno pitanje, mlad ili ne mlad. E, upravo novi poduzetnici sa novoosnovanim poduzećima bi trebali biti glavni fokus i slijedom e, naravi Erasmusa. Kada netko pokreće posao, treba se fokusirati upravo isključivo na to. Iz toga bi možda kraće vrijeme bilo razumnije. Što se tiče društvenog odgovornog poslovanja, to je to je jako dobra ideja. Moramo procijeniti u kojoj mjeri je naša uloga podržati uspostavu upravljanja poduzetničkim mrežama. Mislim da bi to bilo mudro, no No, mislim da možemo sada, e, sada ću stati jer mislim da je nacrt izvješća pred nama prilično dobar i i cijenim e, to što je izvjestiteljica uključila amandmane Aldea. Hvala. Gospođa Mec za zelene. Ja ću, neću baš mnogo pričati danas. Dobro smo radili na svemu. Podnijeli smo amandmane vezano uz održivost, klimatsku održivost, e, kružno gospodarstvo, društveno odgovorno poslovanje. Sve to bitno e, u smislu tržišnog natjecanja. Podnijeli smo neke zahtjeve u smjeru nadzora. Kod e, malih srednjih poduzeća to prilično nejasno u okviru programa COSMO. Također postoje posebne potrebe malih i srednjih poduzeća, SME-ova. U programu Kosmo postoje Postoji dobar tekst vezan uz određene skupine kojima je potrebna posebna obuka osposobljavanje u smislu poduzetništva i e, postoje li neke potrebe za male srednje poduzeća u smislu pristupa financijama, prekomjernog administrativnog opterećenja. Posebno cijenim upućivanje na savjetodavne skupine koje su uspostavljene unutar programa Invest EU i One Stop Shop je nešto što bi također bilo korisno. Veselim se budućem radu i zahvaljujem izvjestiteljici na razmatranju amendmana o kojima govorimo. Hvala lijepa. Hvala. U ime GUE. Gospođa Lopez Bermeo. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, željela bih zahvaliti izvjestiteljici. Amandmani koji se predlažu će nam pomoći obuhvatiti sve. Ovo nije jednostavan dosje, svi mi to znamo. Cilj naših amandmana je razjasniti ideju jedinstvenog tržišta i negativnih reperkursija na e, neke države članice. Konkretnije u ovom dosjeu, s jedne strane slažemo se sa idejom o uključivanju građana i potrošača u osposobljavanje, obuku i proces donošenja odluka. Stoga mislimo da trebamo to uključiti kao uvjet pristupu pomoći u okviru programa COSMO. Na taj način bismo išli u pravom smjeru, no to ne može ostati samo mrtvo slovo na papiru. Moramo se pobrinuti da sve to postane operativno. Drugo, mislimo da moramo uspostaviti nove oblike poduzetništva, na primjer takozvana socijalna poduzeća. To uključuje suradnju između malih i srednjih poduzeća i drugih poduzeća i institucija koje generiraju znanje kao što su i istraživački centri, moramo imati dinamičnu strukturu društvenog poslovanja za poduzeća koja uzima u obzir sve snage na tržištu. Moramo tim poduzećima e, dati vidljivost, moramo poticati njihov rast i razvoj, pojačati njihovu vidljivost i mislimo da je napokon došlo, došao pravi trenutak za društveno odgovoran program u Europi koji bi omogućio prostor za predstavnike radnika i radnike na razini EU, što uključuje i proces donošenja odluka unutar poduzeća i također pitanje osposobljavanja obuke, poboljšavanja vještina u digitalnom dobu. To su i pitanja širokog spektra i nadamo se da ćemo stoga moći doći do sveobuhvatnih rješenja. Hvala lijepa. Zastupnik Buzek. Zastupnik Količek. Najprije želim reći da mala i srednja poduzeća trebaju obuhvaćati i zadruge i njih moramo ovim programom podržati. Nadalje, socijalna poduzeća je nešto što trebamo podržati izravno i poduzetnički inkubatori također koji su u uskoj vezi sa Erasmusom. Erasmus bi trebao poticati ljude da osnivaju nova poduzeća. Gospodin Schmidt-Gerc u ime opće uprave GROW, Europska komisija. Hvala. Program za jedinstveno tržište bi trebao poboljšati funkcioniranje jedinstvenog tržišta na samom terenu, no isto tako bi trebao zaštititi i osnažiti i druge dionike mi bismo željeli pojačati konkurentnost naših industrija, posebice malih srednjih poduzeća. Mi podržavamo i pozdravljamo vaš pozitivan stav ovom programu i napredak koji ste ostvarili. I također mi bismo željeli zaključiti ovaj dosje isto kao i vi što se tiče programa Erasmus za mlade poduzetnike. To se mlado, mladi se odnosi više na dob poduzeća, a ne na dob poduzetnika. Dakle, odnosi se na ljude koji uspostavljaju nova poduzeća. Hvala. Hvala i posljednji komentari. Izvjestiteljica, gospođa Toja. Hvala. S gospodinom Rubikom ćemo razgovarati kako bismo razmijenili mišljenja, ali poznata su nam i već smo razgovarali o tome i on će svakako dati konstruktivan doprinos našem radu. Naravno, i svi koji su uzeli riječ su dali konstruktivne prijedloge. Dakle, mislim da postoje dobri preduvjeti za kvalitetan nastavak rada. Dakle, nema velikih razmimoilaženja u mišljenjima i sada u, onim aspektima u kojima se ne slažemo trebamo ipak uskladiti mišljenja. Dakle, ja mislim da moramo iskoristiti sve dobre ideje za uvršenje ovaj program, dakle sve što nam treba kako bismo ojačali ovaj program i uključili u to i manja, manje poznata poduzeća, ali koja će u sljedećim godinama postati sve važnijima. Mislim da i to treba uvrstiti ovaj program i mi ćemo svakako na najbolji mogući način nastaviti dovršiti rad na ovom predmetu. Hvala. Uh, Hvala lijepa. Dopustite mi da kažem, glasovanje u odboru ITRE 3. prosinca ove godine i glasovanje u odboru IMKO kao nadležnom odboru 22. siječnja. I prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Uspostava namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Cilj ovog prijedloga je pomoći državama članicama u procesu zatvaranja, demontiranja i razgradnje nuklearnih postrojenja koje se nalaze u posljednjim fazama svog životnog ciklusa. Taj prijedlog se temelji na članku 203. E, ugovora o Euratomu, što znači da će vijeće usvojiti ovu uredbu nakon što se savjetuje sa Europskim parlamentom, no ne postoji obveza da vijeće slijedi i uzme u obzir mišljenje parlamenta. Naš izvjestitelj je gospodin Peter Korumbašev. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Dopustite mi također da zahvalim kolegama na uloženim amandmanima. Dopustite mi sada da iznesem e, glavne prijedloge koje su dali klubovi zastupnika. Prema uloženim amandmanima vidim e, da i zeleni i guje se zalažu za aktivnije sudjelovanje Europske unije u programima razgradnje. Trebalo bi povisiti prema njima postotak sa 50 na 60%. Glavne razlike u mišljenjima su sljedeće. Lijeve, lijevi predlažu da se stopa sufinanciranja Europske unije povisi i predlaže se također da Europska unija s druge strane smanji neke od svojih obveza. Sada Europska unija sudjeluje u pohodnicama sa 60% i u Kozoduje sa 63%, a neki predlažu da se to smanji na 50%, što nije značajno. Gospodin Langen je također istaknuo da kada jedna zemlja odluči ugasiti jednu svoju nuklearnu elektranu, onda ta zemlja članica treba izvojiti potrebna financijska sredstva za takav program za razgradnje. No, ni Bugarska, ni Slovačka, ni Litva nisu odlučile razgraditi svoje nuklearne elektrane. Tu je odluku donijela Europska unija. I to je bio preduvjet za ulazak tih zemalja u Europsku uniju. Drugi kolege su zabrinuti jer smatraju da se financijska sredstva koje izdvaja Europska unija ne trebaju koristiti kao presedan za budućnost, ali ta je briga neutemeljena prema mojem mišljenju jer su gašenja nuklearnih elektrana u Kozoduju i u Bohunicama bila preduvjet za ulazak u Europsku uniju. Neki kolege su postavili pitanje i razgradnje nuklearnih elektrana u trećim zemljama. U okviru zajedničkog istraživačkog centra trebalo bi uspostaviti skupinu koja bi obuhvatila sva saznanja koja smo dobili do sada zahvaljujući programima komisije i to bi se znanje moglo iskoristiti ne samo za potrebe Europske unije, nego i za čitav svijet. Dakle, programi razgradnje ne bi trebali biti politizirani. Dakle, bilo koje zainteresirane strane koje imaju potrebna znanja i stručnost trebalo bi ista podijeliti sa drugim zemljama radi sigurnosti u tim zemljama i sigurnosti čitavoga svijeta. Smatram da e, ne bi trebao postojati prag za sudjelovanje komisije. Komisija predlaže 50% stopu sufinanciranja. Ja bih e, umjesto toga predložio jedan minimalni prag sufinanciranja Europske unije i to bi značilo da Europska komisija tu preuzima jasnu obvezu za ispunjenje zahtjeva. Za zemlje poput e, Bugarske i Litve, međutim, e, ti su zahtjevi bili neopravdani. Među zelenima i goja nekih e, razlika nema, ali ima još nekih razlika u mišljenjima sa pučanima, naročito sa gospodinom Langenom. Hvala. Gospođa Harms, izvolite. Pa to mogu reći da podržavam prijedlog kolege i njegove amandmane i moram dodati da se slažem s kolegama koji su uložili amandmane o izuzetnim okolnostima u kojima se izdvajaju sredstva Europske komisije za potrebe ovih projekata. Dakle, govorimo samo o Bohunicama, Kosoduju i kasnije ćemo govoriti i o Ignalini. Dakle, to su izuzeća, a ne pravilo. Stajalište mojeg kluba, a i komisije, predviđa da su zemlje članice i nuklearna industrija zemalja članica odgovorne za razgradnju i za konačno zbrinjavanje nuklearnog otpada. No, razumijem e, nastojanje kolega da se to istakne i to ne smijemo zaboraviti. Kada je riječ o stopi sufinanciranja, slažem se sa gospodinom Korumbaševim. I u tom smislu smo i mi uložili amandmane u vezi sa Kosludujem i Bohunicom u kojima stoji da bi stopa sufinanciranja Europske unije se trebala odrediti u skladu sa stopama sufinanciranja iz prethodnih programa. Dakle, treba postojati dosljednost i zemlje članice koje vode ove programe razgradnje trebaju imati i mogućnosti pouzdati se u Europsku uniju kada je riječ o sufinanciranju. I e, hvala gospodinu Korumbaševu na do sada iskazanoj suradnji. U ime je počena gospodin Langen, izvolite. Hvala lijepa. Molim za ispriku. Obzirom da se mora otići na glasovanje u odboru Ekon, zato sam malo zakasnio. Kolega Korumbačev je iznio jedan prijedlog koji u najbitnim točkama je nešto što možemo poduprijeti. Međutim, što se tiče pravila o sufinanciranju, postoji ima nekoliko primjedbi. On predlaže da umjesto od maksimalnog sufinanciranja u vrijednosti od 5% imamo minimalnu stopu od 60%, što je u riječi sa svim drugim programima financiranjima gdje uvijek postoji određena rezerva, odnosno smanjivanje stope. Drugim riječima, ovdje se ne radi o beznačajnim iznosima, već o milijunskim iznosima sa tri znamenke Iz toga mi je vrlo bitno da zadržimo tu liniju, u protivnom nitko neće naš prijedlog shvatiti ozbiljnim i mi ćemo u zaključnim pregovorima se o tome još očitovati. Također, e, amandmani 5 i 6 zahtjevi komisije da se provede ocjena na sredini razdoblja. Ja bih da se to izbriše kako bismo mogli provjeriti hoće li se sredstva moći rasporediti negdje drugdje. E, taj prijedlog mi je uvjerljiv. Zatvaranje E, tih elektrana u Bohunicama i Kozlodu je u prilično naprednoj fazi. Stoga možemo u okviru e, višegodišnjeg okvira drugačije rasporediti ta sredstva i ako za postrojenje će trebati više novca, to mora biti u zajedničkom interesu, tako da i elektrane država članica i zajednički istraživački centar komisije se mogu istodobno ugasiti i kako bi se mogle poduzeti potrebne mjere. Sve u svemu, gospodin Korbač je rekao da imamo 21 amandman iz mog kluba. Imamo samo jedan amandman vezano uz razmjenu informacija. 21. E, Naravno da to zagovaram, gospođa Kostet. Također, amandmani kluba ALDE su iz naše gledišta u redu, razmjena najboljih iskustava. E, također, države članice su suodgovorne za zatvaranje postrojanja. Također se moramo sporazumjeti oko amandmana ECR-a e i u vezi amandmana kolegice Harms i Sulagar koje e, želi povećati stopu financiranja na najmanje 60%. Stoga mislim da nam ne treba sastanak izvjestitelja u sjeni, možemo napraviti e, popis za usuglašavanje, no ćemo o tome glasovati. Ne postoji razumni kompromis. Ili ćemo prihvatiti ono što je predložila komisija, ili će se stopa povećati. I ako će to biti većinsko mišljenje, mislim da ništa drugo nam ne preostaje. U, u smislu te linije nema kompromisa. Stoga molim da krajem studenog glasujemo o tome. Hvala. Hvala. Sljedeći je gospodin Kohličak. Hvala. Pa, smatram da je kao i uvijek gospodin Langen vrlo dosljedan. To je uvijek dojem koji imam iz njegovih govora. Ja se slažem s time. Kada je riječ o sufinanciranju, o minimalnoj ili o maksimalnoj stopi sufinanciranja, možda bismo trebali glasovati o tome. Zašto ne? Možemo naći neki srednji prag, neku srednju vrijednost. Dakle, gospodin Langen je spomenuo da to može biti između 50 i 60%. Gospodine Korumbašev, slažem se s vama na početku ste rekli da ovdje ne govorimo o presedanima za buduće razgradnje drugih nuklearnih elektrana ili pogona. Riječ je međutim o presedanima u ugovorima o pristupanju. I sad je pitanje je li to još uvijek valjano ili ne. I trebali bismo jasno reći glasovanjem je li to presedan za druge zemlje koje su kandidati za pristupanje u Europsku uniju. Dakle, treba vidjeti u kojoj su mjeri ovi ugovori obvezujući ili neobvezujući dragi kolega, 50 i 60%, pa kompromis je 55%. Da, da, znam. Šalim se, šalim se. Naravno da ste u pravu. Zamolio bih sada predstavnika komisije glavne uprave Energy da uzme riječ. Gospodin Massimo Gariba. Hvala. Želim na početku reći da je nuklearna sigurnost prioritet komisije i ovi programi su vidljivi iskaz europske solidarnosti kada je riječ o gašenju ovih pogona. Želim zahvaliti onima koji su posjetili na činjenicu da je zapravo dužnost operatera i zemalja članica zapravo provesti razgradnju takvih nuklearnih pogona. Zatim, kada je riječ o pragovima, pratio sam raspravu i vidim da se postavlja pitanje koja je razina solidarnosti. Pa razina solidarnosti koju predlaže komisija je u skladu sa onime što je potrebno za razgradnju ovih pogona. Dakle, pogon Bohunice će biti razgrađen do 2025. godine, a onaj u Kozoduju do 2030. godine. Povećanje stope sufinanciranja se stalno pojavljuje u tim programima i pokazalo se da povećanje sudjelovanja zemalja članica daje rezultate. Kada je riječ o razmjeni informacija i stručnih znanja, to je jedan od glavnih aspekata ovih programa. Zahvaljujući sredstvima poreznih obveznika koji se ulažu u razgradnju, možemo steći ogromna saznanja i to je dijelom ovoga programa. Naše glavne uprave će naravno podržati širenje tog stručnog znanja. Hvala. Hvala. Hvala vam eh, lijepa na vašem izlaganju. Sada bih zamolio izvjestitelja, gospodina Kurombaševa, da ponovno uzme riječ i da zaokruži raspravu. Hvala, gospodine predsjedniče. Odmah želim reći da su Bugarska i Slovačka izvrsni primjeri u smislu razgradnje nuklearnih postrojenja i ti se primjeri mogu preslikati na druge zemlje. U Slovačkoj program će se dovršiti do 2025. godine, a u Bugarskoj dovršenje programa je predviđeno za 2030. godinu. Kada je riječ o ovim iznosima za Bugarsku je predviđeno 63 milijuna za sljedećih 7 godina, što odgovara brojci od 9 milijuna godišnje, a za Slovačku je taj iznos 8 milijuna godišnje. Dakle, to nisu troznamenski milijunski brojevi. Da nije bilo zahtjeva Europske komisije i Europske unije, koji je postavljen u početku procesa pristupanja, ove nuklearne elektrane bi sada proizvodile energiju u vrijednosti od 400 milijuna eura godišnje, no to sada nije slučaj, a mi od Europske unije dobivamo 9 milijuna godišnje i još uvijek razgovaramo o mogućnosti smanjenja te svote na 8 ili 7 milijuna eura. To nije primjer europske solidarnosti. Drago mi je što se predlaže zajednički europski sustav razmjene informacija. To je prijedlog kolega iz Aldea i EPP-a. Saznanja koja stječemo zahvaljujući procesu razgradnje Smatram da bi se trebala institucionalizirati na razini jedne zajedničke radne skupine ili čak e, na razini zajedničkog istraživačkog centra. Na taj način e, stručna saznanja stečena zahvaljujući programima razgradnje diljem Europske unije bi se mogla okupiti, objediniti i koristiti i u drugim zemljama članicama u budućnosti. To bi bilo izuzetno važno jer Europska unija predviđa i druge programe razgradnje. Teško će biti doći do kompromisa o najvišem ili najnižem pragu sufinanciranja. Dakle, trebali bismo kao prvo održati sastanak izvjestitelja u Sjeni i glasovati o tome. Hvala. Hvala, dragi kolega. Gospodine Langen ima opet riječ. Man Možemo razgovarati o tome da li bi daljnje korištenje bila alternativa. O tome ću rado razgovarati, no ugovori o pristupu to nisu predvidjeli E, mi smo zahtijevali zatvaranje tih postrojenja uz subvencije EU-a, to je činjenica. Možda neke kolege to, na to gledaju drugačije, ali ne možemo potencijalne prihode e, postrojenja koje se gasi obračunati vezano uz u odnosu na subvencije. U ovom slučaju imamo iznose od 1,2 milijardi eura. To nešto su bili izdaci Dakle, to su zaključna razmatranja. Ne radi se o tome da sve ukupno su te dvije države članice u nepovoljnijem položaju Slovačka i Bugarska koje u tom slučaju su se složile sa ugovorima o pristupanju. Iako komisija je zadovoljna i želi poticati najvišu moguću razinu sigurnosti, postavlja se pitanje da li ćemo to primijeniti na druge države članice, recimo u Francuskoj Dakle, to je dvojbena argumentacija i mislim da možemo još razmišljati o tome, ali do kompromisa nećemo moći doći i sastanak izvjestitelja u sjeni nema smisla, nije svrsishodan. Radi se tek o dva, tri amandmana i uistinu za njih nije potreban sastanak izvjestitelja u sjeni. Hvala. Odluku će naravno donijeti izvjestitelj ne znam, želite li možda još nešto komentirati? Ako želite, učinite to sada. Hvala. Trebamo održati sastanak izvjestitelja u Sjeni. Barem jedan sastanak. Čak i da na kraju sastanka dođemo do zaključka da nije moguć kompromis. Neki klubovi zastupnika podržavaju moje prijedloge. Možda će drugi klubovi podržati gospodina Langena. U procesu pristupanja nekim zemljama je dan ultimatum koji se odnosio na razgradnju nuklearnih elektrana i ona strana koja je zadala ultimatum eh, bi trebala dati i financijsku pomoć eh, razgradnji. Ako neka zemlja odluči ugasiti svoju nuklearnu elektranu iz eh, bilo kojih razloga, onda bi za to trebala izdvojiti potrebna financijska sredstva. Međutim, ukoliko je zemlja bila prisiljena donijeti takvu odluku u procesu pristupanja, onda ona strana koja je nametnula takvu odluku treba preuzeti i potpunu financijsku odgovornost za to. Govorimo o visokom iznosu od 9 milijuna eura godišnje za Bugarsku i 8 milijuna godišnje za Slovačku. Također sam spomenuo i energiju koju bi te zemlje proizvodile da te nuklearne elektrane rade sada. I to bi bilo daleko vrijednije od financijskih sredstava koja su izvojena za potrebe razgradnje. Slijedom dogovora sa komisijom u Bugarskoj i na cijelom Balkanu postoji manjak električne energije. I e, taj problem komisija uopće nije riješila. Stoga postoji se logični zahtjev da se subvencije povise. To je slijedom logičkog razmišljanja. Vi razmišljate logički, dakle mislim da je to nešto što je prihvatljivo svima. Hvala. if Jaromir, Pa, Jaromire, ako želim logički razmišljati, rekao bih da trebamo imati sastanak izvjestitelja u sjeni, jer ovdje ne možemo zaključiti raspravu. Dakle, bez sastanka izvjestitelja u sjeni ne možemo okrenuti dalje. I drugi kolege se tu javljaju za riječ. Naravno, gospodine Langen. Molim vas, uključite mikrofon. Ne treba nam sastanak izvjestitelja u sjeni, možemo oglasati o 21. amandmanu. U čemu je tu problem? Ovo je službeni sastanak. U redu. Ovo jeste službeni sastanak, istina, ali treba vidjeti što će izvjestitelj odlučiti. Kao i obično u odboru ITRE nemamo drugih eh, propisao u poslovniku. Ja razumijem kolega da možda smatrate da to nije potrebno. Dobro, to je vaša odluka. U redu. O svemu vi odlučujete. Izvolite. Pozivam sve kolege na sastanak izvjestitelja u sjeni koji će se održati idućeg tjedna. Svi koji žele sudjelovati u sastanku su dobrodošli. Oni koji ne smatraju da je takav sastanak potreban, slobodni su ne sudjelovati. No, u svakom slučaju ja sam zakazao sastanak izvjestitelja u Sjeni za idući tjedan u Strasburu, a vi sami odlučite hoćete li sudjelovati ili ne. U redu, glasovanje na odboru ITRE 23. E, prosinca. Dobro, točka broj 11. Prijedlog uredbe vijeća, dakle nešto vrlo slično. O uspostavi programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi. Kao što znate, pravna osnova za ovaj predmet ne zahtijeva savjetovanje s parlamentom, ali vijeće je ipak odlučilo se posavjetovati s parlamentom. Dakle, ovo je malo drugačija situacija nego što je to bilo u slučaju Slovačke i Bugarske. Prijedlog komisije odnosi se na program pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u nuklearnoj elektrani Ignalina i naravno proračun za e, razdoblje 2021. do 2027. Izvjestiteljice, gospođa Harms, izvolite. Hvala lijepa. Željela bih uvodno nešto reći i nadovezati se na raspravu između zastupnika Langena i Korumbačeva. Tri nuklearne elektrane o kojima razgovaramo u dva različita izvješća, Ignalina, Bohunice i Kozloduj, zapravo su međusobno sporedive. Naime, tijekom pregovora o pristupu nisu svi zahtjevi bili elaborirani od strane stručnjaka Euroatoma i sukladno tadašnjim standardima sigurnosti revizija se provela u svjetlu katastrofe u Černobilu. Naime, ove tri nuklearne elektrane su vrlo slične e, elektrane u Černobilu po vrsti reaktora i je, meni je vrlo drago da je tada jednoglasno donesena ta odluka. No isto tako pozdravljam činjenicu da je Europska unija se stoga obvezala sudjelovati u troškovima razgradnje tih elektrana. Također, a o nastavku tih subvencija se, su se donosile već prethodno odluke koliko bi visoka trebala biti ta subvencija Europske unije. Prijedlog za buduće subvencije za litavsku nuklearnu elektranu Ignalina je nešto što je predmet mog izvješća. Željela bih zahvaliti se svim izvjestiteljima u Sijeni, neovisno o tome jesu li dolazili na sastanke izvjestitelja u Sijeni ili ne. Svi su bili vrlo konstruktivni i sudjelovali su u raspravi. Imamo ukupno 53 amandmana. 18 mojih i danas vam mogu reći da što se tiče najbitnijih tema o kojima smo razgovarali, da većina izvjestitelja u Sijeni je podržala da u slučaju Ignaline stopa ili kvota sufinanciranja bude odnosno ostane na 86%, da se ne smanjuje. I također vam mogu reći da većina izvjestitelja u sjeni je izričito želi da novac koji je izdan Litvi bezuvjetno bude utrošen na razgradnju elektrane. Mi također smatramo da je neophodno da sva saznanja i pouke koje ćemo izvući iz te razgradnje budu dostupni i u drugim situacijama. No, ako se u tu svrhu treba osnovati jedna nova organizacija, onda ona mora se temeljiti i na novim financijskim sredstvima jer to u planu za razgradnju tako nije predviđeno. Ono o čemu do danas se nismo mogli usuglasiti niti e, sa svim izvjestiteljima niti sa većinom, a to je da iznos koji je dan Litvi da bude u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Većina izvjestitelja je se složila da iznos koji je predložila Litva, a to je 780 milijuna, mi smatramo da je to opravdani, vjerodostojan iznos koji je dio preciznog planiranja i ja sam osobno bila posjetila tu elektranu e, u Ignalini i ne, samo da sam se srela sa menadžerima tamošnjima, već i sa zastupnicima Europske komisije i EBRD-a i nitko e, na e, terenu nije uopće sumnja u 780 milijuna eura. Pa čak ni Europska komisija koja je samo prijavila određene dvojbe vezano uz proračunske tehničke elementa, dakle što se može financirati u okviru sljedećeg VFO-a. U međuvremenu je zastupnik Langen, to sam zaključila na temelju razgovora s njim, on je spomenuo 683 milijuna eura koji ta brojka se temelji na najnovijim procjenama, odnosno izračunima Europske komisije. Europska komisija se od tog broja nakon toga ipak distancirala, ako, sam dobro razumjela, a moram reći da sam ja zbunjena stajalištem Europske komisije. Sljedećeg tjedna imamo sastanak izvjestitelja u Sjeni, ali ja i dalje smatram da brojke 7800 milijuna eura, dakle taj iznos je nadodjeljen Litvi za razgradnju te elektrane Ignalina i dva nuklearna reaktora. Svi mislimo da je to opravdano. Također pokušala sam doprijeti do dva nadležna povjerenika, no međutim oni se moraju prije iskoordinirati sa općom upravom Energy. I zaključno, da se nadovežem na ono što sam već rekla o Bohunice i Kozloduj, u cijelosti se slažem sa onime što piše u amandmanu da to financiranje u Litvi kao i za preostala dva reaktora nešto što je izvanredno. To je vezano uz ono što je dogovoreno u ugovorima o pristupanju ovih dviju zemlja, a sve drugo je odgovornost nuklearne industrije i sve države članice se moraju pobrinuti da postoje dostatna financijska sredstva za razgradnju i upravljanje razgradnjom za ove elektrane. A to se uopće u većini država članica do danas nije dogodilo. No, ovo financiranje financiranje je izvanredno i ne bi smjelo postati pravilom u Europskoj uniji. Hvala vam lijepo. Gospodin Langen, u ime epp p-a. Hvala lijepa. Moja procjena izvješća, ovog izvješća je drugčija od moje procjene prethodna dva izvješća. I to je najveća elektrana koja ima dva velika nuklearna reaktora koji se moraju ugasiti i procjena za te troškove gašenja od strane Europskog revizorskog suda u Ignalini je 5.960 tisuća eura, u Bugarskoj 2.000 i nešto, a u Slovačkoj 700, eh, 2.705 Dakle, ne radi se o tome da se pobuđuje dojam da se smanjuju ti iznosi, već se povećavaju ti godišnji iznosi. Nadalje, zastupnica Harm se potrudila ovdje omogućiti kompromise, stoga je moj stav kod ovog dosjea pozitivniji, ali većina izvjestitelja u Sijeni nikada ni nisu bili važni kada su postojale kontroverze. Imamo osam klubova, osam izvjestitelja u sjeni. Dakle, imamo osam osoba i dva najveća kluba. I do sad smo od uvijek imali većinu. I ja se nikako ne slažem kod jednog pitanja sa zastupnicom Hams. Ja mislim da ako ćemo dalje koristiti e, E, nuklearnu energiju. Ja mislim da smo odgovorni, neću se s vama svađati. Oko toga što se tiče Ignaline imamo 300 milijuna eura, što je bilo dodatno pojačanje. Sjećam se 2008. godine odbor ITRE posjetio. E, tijekom posjeta je odgovorni inženjer je rekao prije smo imali 30 do 4 prijave kvara, sada imamo jedan ili dva, a unatoč tome moramo ugasiti elektranu. Dakle, i ovdje je kao i u drugim slučajevima, sve to dogovoreno u okviru pristupanja. I zato je potreban ovaj poseban tretman kod ignaline. Koliko danas iznosi udio Litve? politička obveza Litve, ako su moje informacije točne, iznosi 14%, ali od 2015. godine Litva daje više od 20%. Dakle, kao jedna mala zemlja premašila je svoju obvezu. Moramo govoriti o stopi i ja ću u ime EPP-a reći, u ovom slučaju stopa sufinanciranja bi trebala biti više od komisije 86% bi ja bio spreman sudjelovati. No, zapravo sveukupni iznos je sporan. Možemo govoriti samo o novcima u okviru VFO-a, a komisija je predvidjela 522, 552, e, gospođa Rams oko 700 milijuna. E, Stoga je bilo moje povratno pitanje jer mislim da ne trebaju samo oni koji su pogođeni sudjelovati u financiranju. Dakle, moje povratno pitanje je da li imamo aktualizirane brojke Europska komisija ne želi odstupiti od svog prijedloga. Mislim da je to normalno i stoga mislim da možemo doći do razboritog kompromisa koji bi bio negdje na sredini, nešto malo više od onoga što je gospođa Rams predvidjela. I stoga moja ponuda za EPP bi bila oko 680 milijuna ili 690 milijuna eura i najviše 14% e, bi trebala iznositi subvencija Litve. To bi bila gornja granica, to bismo mogli prihvatiti. Rekao sam već, mi se slažemo sa komisijom, ali vidimo e, da je Litva kao mala zemlja u posebnim poteškoćama i moramo toga tu situaciju uzeti u obzir. Hvala lijepo, kolega Kurumbašev. Hvala lijepo. Ja podržavam ovo izvješće Rebeke Hans. Također se slažem s povećanjem financijskih sredstava za program razgradnje nuklearnih e, jedinica. I drago mi je da je gospodin Langen iznio drugačiji pristup nego što je to bio slučaj ranije da je svjestan toga da bi stopa sufinanciranja maksimalno trebala iznositi 40% kada je riječ o sudjelovanju Litve to treba biti stopa od 13%, a 86% komisija. Ovaj slučaj Ignaline je potpuno drugačiji od e, nuklearnih elektrana u Bugarskoj i Slovačkoj. Riječ je o reaktorima istog tipa kao što se koristio u Černobilu. U Bugarskoj imamo RNK, a dok u Kozlodu i Bohunici imamo VER, koje nisu iste kao i jedinice koje su se koristile u Černobilu. Ja sam inače po struci inženjer, tako da sam upoznat s time. I želim također podržati ideju da imamo namjenska sredstva za širenje informacija i znanja. Ta sredstva trebaju biti odvojena od sredstava namijenjenih e, razgradnji. Podržavam prijedlog e, koji je iznio kolega Langen da se povećaju raspoloživa sredstva na iznos od 683 milijuna eura i da se povećaju na 780 milijuna eura ova dva reaktora u nuklearnoj elektrani Ignalina trebala bi se zatvoriti 2038. godine, tako da nam preostaje još 20 godina. Ako odgodimo ta financijska sredstva, to će s godinama, s godinama će porasti i troškovi. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Gospođa Punset. Hvala lijepo. Što se tiče kluba ALDE, mi podržavamo povećanje izdvajanja sredstava za razgradnju reaktora u Ignalini 86%, tako da bi Litva trebala izdvojiti 14%. Kao i što se tiče ostalih klubova, naša potpora vezana je uz to da se doznače sredstva iz Europske unije i to samo za svrhu razgradnje nuklearne elektrane, to je osnovni cilj ovoga programa. Međutim, prepoznajemo i ovaj dopunski cilj, a to je širenje informacija o razgradnji kako bi se kod budućih operacija razgradnje nuklearnih centrala to odrađivalo na odgovarajući način. To se može financirati iz ovih 14% koje će izdvojiti Litva. Što se tiče troškova programa razgradnje, 2003. godine je to pokrenuto, međutim ne trebamo prestati razmišljati o ekonomskim izazovima pred Europom. Postoji veliki broj elektrana koje se ne razgrađuju. 75% naših elektrana e, već postoji 30 godina. Više od 19 nuklearnih centrala u EU zatvoreno je da nije provedena razgradnja. Mi čestitamo izvjestiteljici na uloženim naporima i na velikom znanju koje, koje je pokazala. Hvala. Sada riječ ima kolega Kohliček. Hvala. Hvala vam što ste mi dali riječ. Gospodine Langen, moram priznati da ste me pomalo iznenadili. I moram se složiti s vama. Mislim da bi bilo dobro da se usuglasimo oko ovih 14% koliko bi trebala izdvojiti Litva. Vjerujemo li svi da će stopa inflacije iznositi nula, ne znam, ali se slažemo da će čitav postupak trajati 20 godina i u tom slučaju trebamo razgovarati o stopi sufinanciranja od 14% kada je riječ o Litvi. A što je sa pojedinim e, dijelovima tog programa razgradnje? Ne radi se ovdje samo o reaktorima, nego i o nuklearnom gorivu. Mi moramo također zbrinuti nuklearno gorivo i vidjeti što će biti s time, hoćemo li ga odložiti, na koji način, E, kako će se to sufinancirati, budući da je to također druga strana istoga problema. Moram priznati, gospodin Langen, da ste me ugodno iznenadili. Hvala. Hvala i vama. Sada riječ ima kolega. Balčitis, hvala. Hvala vam. Izvjestitelji u sjeni i izvjestiteljica su nam predočili ovo izvješće. Da, moram reći da sam dobro upoznat s ovom temom. Mi smo ušli u Europsku uniju prije 14 godina. Tijekom tog razdoblja donesene su neke političke odluke i danas smo čuli od kolega sljedeće. Budući da ste potpisali taj sporazum. Međutim, mi nismo imali izbora. Izbor je bio ili potpisati sporazum ili nemoći ući u članstvo Europske unije. S jedne strane smo to potpisali, s druge strane smo zahvalni Europskoj uniji što su donesene takve odluke. E, teško je ponekad objasniti političke odluke, međutim ovdje sada razgovaramo o sigurnosti u Litvi, e, kao i u Bugarskoj i u drugim zemljama, zahvaljujući tome osjećamo se sigurnijima. Ova nuklearna elektrana doista je bila vrlo opasna. i nije prošla ispitivanja. A što se tiče razgradnje nuklearnih elektrana, smatram da je potrebno izdvojiti dovoljno sredstava za program razgradnje spomenutih elektrana i moram priznati da me pomalo iznenadilo kada sam vidio brojke koje je predložila komisija, a koje su nedostatne s obzirom na stvarnu situaciju. Što se tiče nuklearne elektrane Ignalina u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira, bilo nam je teško uvjeriti Europsku komisiju u to koliko je doista opasna ta nuklearna elektrana. Međutim, malo pomalo su i e, članovi odbora za proračune otišli u posjet Litvi, uvjerili su se u stvarnu situaciju i vidjeli smo da se u međuvremenu promijenio diskurs i svi se slažu da taj posao treba odraditi u što kraćem roku i to će se vjerojatno nastaviti u sljedećih 15 do 20 godina. To je potrebno iz razloga sigurnosti, ne samo u Litvi, nego u svim državama članicama Europske unije. Istrošeno gorivo eh, je, dakle, za, za odlaganje tog istrošenog goriva je potrebno imati skladišta, jer je moguća kontaminacija tla u Litvi, ali isto tako i u susjednim zemljama. Iz tog razloga vam želim svima zahvaliti na razumijevanju činjenice da su nuklearne elektrane opasne, da je radioaktivni otpad posebno opasan i da su nam potrebna dodatna sredstva, da kako bi će teško doći do tih dostatnih eh, financijskih sredstava. Želim ovom prilikom zahvaliti komisiji koja je u početku imala pomalo neprijateljski stav, no kasnije su predstavnici komisije mnogo naučili o našoj situaciji, sudjelovali su u čitavom procesu i mislim da je sada ovaj opći kompromis e, koji smo danas čuli, dakle stopa financiranja od 14% je prihvatljiva za Litvu. Mi ćemo uložiti sve napore kako bi se to provelo u djelo. Što se tiče ovog iznosa od 860 milijuna eura, to je potrebno kako bi Litva i susjedne zemlje bile sigurne. Još jedan put zahvaljujem izvjestiteljici. Hvala. Masimo Garipa iz Glavne uprave za energetiku. Sada ima riječ. Hvala vam. Hvala. Na samom početku želim zahvaliti izvjestiteljici koja je doista izdvojila mnogo vremena i napora kako bi obišla e, nuklearno postrojenje prije ljetne stanke. Želim vas podsjetiti da je ovdje u pitanju sigurnosti, to je doista bio jedan od preduvjeta za stupanje u članstvo. Situacija se bitno Poboljšalo u posljednjih nekoliko godina. Primjerice, e, imamo trenutno pohranjivanje istrošenog goriva u e, za to namjenjenim skladištima. Zatim, što se tiče razgradnje nuklearnih reaktora moderiranih grafitom. To je prva takva operacija takvih razmjera. Želim vas također podsjetiti da je Europska unija dala financijski doprinos i to je bilo do kraja ovog e, financijskog razdoblja do 2020. i to u iznosu od 1,9 milijardi eura. Da se vratim na preporuke izvjestiteljice. Da, prepoznaje se nedostatak sredstava, to su prepoznali i komisija i litavske vlasti i to za razdoblje od 2020. do 2038. godine, što zapravo neće izlaziti izvan okvira sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira o kojemu se sada raspravlja, a to iznosi 1,33 milijardi eura. S tom procjenom slažu se i litavska vlada i Europska komisija. Nadalje, što se tiče e, sadašnje uredbe o razgradnji, postoji jedan plan koji je dogovoren 2014. godine. Za sljedeće financijsko razdoblje predviđa se trošak od 552 milijuna eura taj iznos odgovara i prijedlogu koji je iznijela komisija. Želim vas također podsjetiti da se izračun tog iznosa temelji na planu razgradnje nuklearne elektrane i sposobnosti Litve da apsorbira ta sredstva za razgradnju. Da kako nakon ovog financijskog razdoblja preostat će još, bit će, imat ćemo još uvijek manjak sredstava i želim e, skrenuti pozornost uvaženih zastupnika na činjenicu da se po prvi puta u prijedlogu uredbe prepoznaje takav e, višegodišnji ustroj programa i činjenica da komisija očekuje nastavak financiranja i nakon e, aktualnog MFF-a. Dakle, pitanje se postavlja koliko će se sredstava izdvojiti sada i koliko u buduće, ako to bude slučaj. Želim također e, nešto reći vezano uz e, dakle akumulaciju znanja što su spomenuli neki kolege i ako pogledamo izvješ prethodno izvješće vidjet ćemo da tu postoji znatan iznos koji se koji je namijenjen za razgradnju nuklearnih elektrana i unutar toga imamo sredstva koja su namijenjena upravo e, razmjeni znanja. Tako da možemo reći da je komisija otvorena svim e, preporukama koji idu u tom smjeru. E, čini mi se da postoji suglasnost kada je riječ o stopi sufinanciranja u iznosu od 14%. Mislim da je to podržano i političkom izjavom u Litvi. Želim samo istaknuti jednu činjenicu, a to je da postoji prag za čitav program od 80%, što ne isključuje određene aktivnosti koje se mogu u cijelosti financirati E, stopom od 100% kao što je to sada trenutno još uvijek slučaj. Hvala. Hvala gospodin Langen. Hvala. Hvala. Izvolite gospodin Langen. Jedno kratko pitanje za komisiju. Imamo pred nama na stolu dva prijedloga komisije. Jesu li oni realni ili više uopće ništa ne znači? Jer nakon našeg doprinosa meni više ništa nije jasno. Ima li sad uopće smisla nešto znatnije povećati ili ne? da li će komisija održati svoju riječ ili ne. Što je rješenje? Moram vam reći da zeznuti sam sebe mogu i ja sam. Europska komisija. Hvala. Komisija je uh, u lipnju iznila prijedlog za ove programe. Taj prijedlog se temelji na uh, trenutnom stanju financijskih sredstava namijenjenih razgradnji nuklearnih elektrana. U sklopu ovoga programa postavlja se jedno pitanje koje ne vrijedi za prethodna dva programa, a to je koliko će se sredstava izdvojiti iz sadašnjeg MFF-a i hoće li biti financiranja nakon sadašnjeg MFF-a ili će se to e, odraditi na jedan drugačiji način. Ovaj aktualni prijedlog e, komisija, to je 552 e, milijuna, uzima u obzir sadašnji program za razgradnju. Hvala, dakle, e, završne zaključke će iznijeti izvjestiteljica, ali sada gospodin Kurumbašev. Uh, uh, Hvala vam, gospodine Buzek. Ja se doista pitam nešto volio bih još jedanput postaviti pitanje koje je već postavio kolega Langen. Moram priznati da sam iznenađen da ćemo ovdje imati maksimum od 80%, ali to ne znači da se neke aktivnosti ne mogu financirati prema stopi od 100%. Ako imate gornju granicu od 80%, onda ne možete imati više od toga ako imate minimalni prag od 80%, onda se mogu aktivnosti financirati u iznosu od 100%. Dakle, vi želite 552 milijuna e, ili 683 e, ili 780 milijuna. Molim vas e, jednu odluku. Ova sva tri prijedloga su kvalitetna, ali zanima me koji od njih je najbolji. U redu, gospođa Hans. Gdje da počnem? Nisam možda toliko ljuta kao zastupnik Langen, ali moram priznati i da i ja ponekad sam iznimno iritirana količinom ovih različitih brojki koje su u protoku za dio proces razgradnje Ignalina o kojem sada govorimo i za koji nam je Litva podnijela detaljan izračun. To je najskuplji dio cijelog procesa razgradnje jer oba nuklearna reaktora se moraju razgraditi. Dakle, radi se o razgradnji oba spremnika za nuklearne reaktore i izračun koji nam je sama Ignalina predočila, odnosno uprava postrojenja u Ignalini. I to je nešto što su svi međunarodni donatori procijenili kao, kao vjerodostojnim podacima. Taj izračun nitko na samom terenu nije doveo u pitanje. No međutim, ako taj izračun od 780 milijuna se dovodi u pitanje, onda ćemo dovesti u pitanje cjelokupni plan razgradnje Ignaline. A ako ćemo to učiniti, onda ćemo odgoditi razgradnju drugog nuklearnog reaktora. A naše mišljenje, ne znam tko je upoznao gospodina Novaka iz EBRD-a, Europske banke za obnovu i razvoj, to je osoba koja nadgleda sve projekte razgradnje u Europskoj uniji, uključujući Černobil. I on je rekao na samom licu mjesta da ovako kako je to predviđeno u smislu financiranja, to je sve u redu. I mislim da mi sada ne možemo se početi cijenkati oko toga koju o kojoj brojci ćemo razgovarati, već bismo se trebali držati izračuna oko kojih su se usuglasili svi u Litvi. Mislim da bismo tome trebali dati zeleno svjetlo i za to ću uvijek zagovarati. Naime, palo mi na pamet da će cijeli projekt biti skuplji ako na vremenskoj osovini odgodimo razgradnju jednog nuklearnog reaktora iz ove planirane faze, jer tada će Litva imati dodatni problem vezan uz osoblje. Naime, osoblje koje danas e, na e, radi u toj elektrani. Pitanje je da li će moći kontinuirano biti zaposleno i u budućnosti. E, komisija postavila pitanje apsorpcijskog kapaciteta Litve. Mi smo to još jednom provjerili i apsorpcijski kapaciteti Litve su u tijekom posljednjih godina bili vrlo visoki. 100 milijuna eura godišnje slijedom plana. A taj plan svi podržavaju e, od 120 do 130 milijuna eura godišnje. To je vezano uz intenzitet procesa razgradnje tijekom te faze planiranja. Dakle, što se mene tiče, mi ćemo još jednom imati sastanak izvjestitelja u Sjeni sljedeći tjedan u Strasburu, no što se mene tiče, i dalje ne postoji ni jedan razlog da se sumnja u ovih 780 milijuna eura, već ja preporučujem odboru ITRE da se ta brojka podrži. Hvala vam lijepo. Vidim da je potreban e, sastanak e, sa izvjestiteljima u Sijeni, kao i obično. Da, ispričavam se gospodine predsjedniče, ali sutra ćemo održati sastanak. Ne sljedeći tjedan, nego sutra imamo sastanak izvjestitelja u Sijeni. Izvolite. Nakon gospođa Rams bih ja želio nešto reći, iznijeti nam jedan prijedlog. Dakle, 3. prosinca ćemo odlučiti. Možemo li predsjednici Litve, e, u ime predsjednice Litve poslati dopis nadležnim povjerenicima da nas izvijeste o tome gdje je razlika između litavskog prijedloga i prijedloga komisije i da li e, postoji mogućnost rješenja. To bi bio razborit prijedlog i komisija bi mogla sama još jednom unijeti neke ispravke ako će to biti potrebno. To je moj prijedlog. Shvaćam da imamo ovdje predstavnika Europske komisije. Izvolite, gospođo. Ja sam imala vrlo intenzivne razgovore s gospodinom Oettingerom nakon ljetne stanke. Ja sam mu podnijela izvješće nakon našeg posjeta Ignalini i na tom sastanku je dogovoreno da Europska komisija mora biti pouzdana e, u odnosu na Litvu i da mora ispuniti odredbe iz sporazuma o pridruživanju koje se odnose na Ignalinu i također je shvatio da ne smije biti nikakvih e, troškova vezanih uz obustavu razgradnje i da se ne smije kasniti vezano uz rokove razgradnje. U međuvremenu dva povjerenika rade na e, sastavljanju jednog pisma e, članovima odbora. Do sada još nije postignut dogovor, očigledno. Mislim da imamo sve e, potrebne informacije na raspolaganju. U konačnici mislim da će se donijeti politička odluka, ali mislim da mi ne smijemo sudjelovati u tom trgovanju. Mi trebamo biti razumna strana u postupku i trebamo donijeti odluku temeljem informacija kojima raspolažemo i temeljem financijskog planiranja, a ne da se cijenkamo. Kao što vidite, Imali smo dosta detaljnu raspravu na odboru ITRE, ali mislim da ovo ostalo treba analizirati na sastanku izvjestitelja u Sjeni. 31.11. će biti glasovanje u odboru ITRE, a na plenarnoj sjednici u siječnju. sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda a to je ponovna uporaba informacija javnog sektora. Riječ je o preinaci. Izvjestitelj je Neoklis Silikiotis. Imamo 323 amandmana. 58 od tih amandmana su amandmani izvjestitelja. Osim toga, odbor IMKO već je usvojio mišljenje imaju ukupno 93 amandmana, a mišljenja odbora KALT i LIBE e, Dakle, zakazani su, glasovanje je zakazano 19. i 20. studenog, tako da će i tu biti amandmana odbora i Libe, 93 amandmana odbora IMKO e, i zajedno s našim ima ukupno 233 amandmana. Kolega Silikiotis je ovdje, sada ću mu dati riječ. Najprije bih želio zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na njihovoj pomoći. Također, e, zaposlenicima u tajništvu. Siguran sam da ako zajednički radimo na ovome ćemo uspjeti ostvariti naš cilj pokušat ćemo objediniti različite pristupe. Amandmani koji su podneseni će nam pomažu da krenemo u smjeru kompromisnog dokumenta koji će odraziti različita gledišta i moći ćemo na taj način ublažiti neke od naših zabrinutosti u načelu pitanje podataka je pitanje temeljnih ljudskih prava. Želimo se pobrinuti da javno dostupni podaci će istinu pomoći građanima u našim društvima i da će isto tako pomoći podržati male i srednja poduzeća i mikropoduzeća kao i novo osnovana poduzeća. Ne ne bi ih trebali koristiti isključivo samo velika multinacionalna poduzeća kao što je bio slučaj do sada, jer oni imaju financijska sredstva za prikupljanje podataka. To je cilj kompromisnog amandmana koji smo podnijeli do sada. Što se tiče visoko vrijednog skupa podataka, mi smo na samom početku rekli da postoji popis kategorija za visoko vrijedne skupove podataka. U našem prijedlogu ideja je da komisija doda nove kategorije. Ako se nakon, ako se svi zainteresirani dionici usuglase oko toga nakon savjetovanja. Visoko vrijedni skupovi podataka je nešto što je bilo promicano javnim sredstvima i trebalo bi iz toga koristiti zajednicama i ne smije se dopustiti da se objavljuju podaci koji bi ugrozili gledište javnog i stajalište, to je poziciju javnog sektora, odnosno javnih e, tijela, javnih poduzeća koja posluju u teškim okolnostima, posebice u svijetlu krize koja je pogodila tržišta. Što se tiče javnog sektora, posebice, želimo doći do kompromisa i objediniti različita gledišta, te stoga moramo uključiti u dokument mjere koje će nam pomoći izbjeći poremećaje. Ako se svi slažemo da postoji potreba za poštenim tržišnim natjecanjem, moramo raditi na tome da poboljšamo dokument tako da ne se ne nastavlja neuravnoteženo tržno natjecanje između javnog i privatnog u nekim slučajevima. Oni se nadmeću na istom tržištu. I zaključno, dopustite mi da naglasim još jednom, da moramo osigurati financijsku i tehničku pomoć javnim poduzećima, posebice u malim zajednicama, u malim općinama. Željeli bismo da oni imaju koristi od ove preinake, ostvarujući rezultate i ishode kojima težimo. Hvala. Izvjestitelj u sjeni u ime EPP-a nije ovdje. Gospodin Boni i zamolio me da pročitam njegovo mišljenje. Dakle, započet ću. Direktiva PSI je korak u smjeru širenja ponovne uporabe informacija javnog sektora i sve više više postaje izvorom inovativnih usluga i proizvoda. Stoga mislim da ova uredba ima za cilj olakšavanje ponovne uporabe informacija javnog sektora u cijeloj EU, usklađujući temeljne uvjete za dostupnost PSI podataka u smislu ponovne uporabe. Trebalo bi uključivati četiri točke. Poboljšanje razvoja proizvoda usluga u cijeloj EU, stimuliranje preko granične ponovne uporabe PSI-a, sprečavanje poremećaja, tržišnog natjecanja na tržištima PSI-ovima u javnom i u privatnom sektoru, uključujući mehanizme kompenzacija naknada, a kada je to prikladno. I posljednja točka, ograničavanje primjene izuzeća koja omogućuju tijelima javnog sektora da naplaćuju granične troškove, te također dvije dodatne točke za daljnji rad. Gospodin Boni kaže, prva točka, nešto što je vrlo važno. Pristup i ponovna uporaba informacija javnog sektora zajedno sa politikom javno dostupnih podataka igraju vrlo važnu ulogu u poboljšanju transparentnosti usluga javnog sektora i uporabe potpornih instrumenata od strane tijela javnog sektora, no isto tako omogućuje višu učinkovitost u pružanju usluga javnog i privatnog sektora i omogućuje bolje donošenje odluka, informiranih odluka. I točka broj 2 za budući rad. Visoko vrijedni skupovi podataka i je nešto što je od presudne važnosti za cilj ove preinake moraju se popisati kategorije skupova podataka na razini EU kako bi, se, kako bi postala koherentnost i harmonizacija na nacionalnoj razini. E, taj popis ne bi trebao biti zatvoren i, i moguće, ga, moguće bi ga trebalo nam dopuniti e, delegiranim aktima. Komisija bi trebala nam dopuniti taj popis dodajući nove kategorije to je bilo mišljenje gospodina Bonija. I sada prelazimo na sljedećeg izvjestitelja u sjeni gospodina Petersona u ime Aldea. Hvala gospodine predsjedatelju. Bit ću vrlo kratak jer mislim da se svi izvjestitelji u sjeni slažu oko sveukupne namjere i ambicije ovog vrlo važnog prijedloga. Naravno, ponovna uporaba informacija javnog sektora je od presudne važnosti na području razvoja budućih digitalnih usluga u Uniji, pa bih rekao da sveukupna ambicija i namjera ovog važnog prijedloga je nešto oko čega se svi slažemo i mi se veselimo prvom sastanku izvjestitelja sjeni sutra. Možda ćemo morati razgovarati o nekim pojedinostima. Možda se nećemo na posljedku niti složiti kada ćemo morati glasovati o posebnim amandmanima, no sveukupna ambicija je dobra i moram vam reći da zapravo što se nas tiče mi ćemo vrlo rado razgovarati o uključivanju privatnih poduzeća koje pružaju usluge od općeg javnog interesa, no slažemo se oko ambicije i namjere ovog važnog prijedloga i veselimo se održavanju našeg prvog sastanka izvjestitelja u Sjeni koji će se održati sutra. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Reda u ime Zelenih. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih željela zahvaliti izvjestitelju na prvom skupu kompromisa i veselim se prvom sastanku izvjestitelja u sjeni sutra. Mislim da je vrlo bitno da pratimo ambiciozni program rada i da pokušamo zaključiti ovaj vrlo važan zakonodavni akt tijekom postojećeg saziva. Prije svega željela bih iznijeti jedan postupovni prijedlog jer mislim da kada govorimo o zakonodavstvu poput ovoga, moglo bi biti vrlo teško ako imamo, ako imamo mnogo različitih kompromisa za iste članke, pa ponekad imamo četiri ili pet kompromisnih amandmana za različite dijelove istog članka i u odboru IMKO gdje sam ja bila izvjestiteljica za mišljenje smo stekli vrlo dobra iskustva time što smo odredili da će za svaki članak postojati samo jedan kompromis jer ponekad može biti važno sklopiti kompromis vezano uz nemijenjanje ne prijedloga komisije u određenim dijelovima i na taj način sveukupni rezultati nakon glasovanja će na taj način biti koherentni, pa onda kada uđemo u pregovore sa vijećem možemo vrlo točno argumentirati koje su naše želje, jer trenutno vidim neka područja na kojima ne postoji koherentnost, na primjer pitanje javnih poduzeća prije svega, mi smo bili vrlo zadovoljni kada smo vidjeli da je izvjestitelj uključio javna poduzeća u kompromisni prijedlog, odnosno kompromisni amandman 1 i uključio ih je ako e, ispunjavaju sličnu ulogu. Međutim, u kompromisnom amandmanu 2 i 3 koji su u istom članku se pred, predviđaju izuzeća za javna poduzeća koja su toliko široka da mi se čini da ništa neće preostati u praksi. I u tim izuzećima svi dokumenti poduzeća na području električne energije, vodoopskrbe, financijskih tržišta, zdravstva, poštanskih usluga, telekomunikacija ili prometa, bi, sva ta poduzeća bila bi izuzeta. Da pa se onda moram pitati što će onda biti uključeno u definiciju javnih poduzeća. Mi bismo stoga predložili da umjesto da izuze imamo cijeli sektor, da isključimo samo specifične dokumente koji su relevantne važnosti za e, pitanje sigurnosti, što mislim da je bila prvotna namjera prijedloga komisije, jer inače ćemo imati situaciju u kojoj poduzeće koje je opskrbilo električnom energijom ima jedan dokument koji je relevantan u smislu sigurnosti koji se ne bi smio objaviti, da bi cijelo to poduzeće bilo izuzeto iz direktive o e, informacijama javnog sektora. Mislim da to nije namjera i stoga bi trebalo je vjerojatno još poraditi na kompromisima 2 i 3. Pozdravljamo činjenicu da je izvjestitelj isto tako prihvatio prilog vezan uz skupove visokovrednih podataka i mogućnost da komisija nadopuni taj prilog, no istodobno mislimo da bi komisija trebala imati mogućnost ne definirati samo kategorije skupova podataka, već i skupove specifičnih posebnih podataka koje bi trebalo smatrati visokovrednim podacima, a inače država članice neće znati koji točno skupovi podataka su uključeni. Što se tiče tog popisa visokovrednih podataka, mislimo da je prijedlog za popis vrlo dobar, no mi bismo željeli dodati i nacionalne zakone tom popisu, jer postoje situacije u kojima države članice ne objavljuju sve svoje nacionalne zakone besplatno, a to bi trebao biti apsolutni minimum, jer svaki građanin mora imati mogućnost znati što je zakon. Te mislimo da bi to trebalo dodati u prilog skupova visokovrijednih podataka. Što se tiče pitanja e, APIs, e, u kompromisu 7 mi bismo željeli dodati upućivanje na stvarno vrijeme i bez odgode kao uvjet za dostupnost podataka Također bismo željeli da naš amandman o direktivi o bazama podataka bi trebao biti uključen u ovu direktivu jer mislimo da je vrlo važno da pristup komisije ne samo da se zadrži, već i ojača. Veselimo se razgovorima o kompromisnim amandmanima i nadamo se da ćemo moći doći do kompromisa vezano uz najveći dio prijedloga, jer bismo na taj način imali cjeloviti tekst koji bi imao smisla i koji bi predstavljao eh, čvrsto stajalište za pregovore sa vijećem. Zastupnik Tamburano u ime FDD-a. Hvala. U novoj ekonomiji podataka iz javnog sektora ti se podaci trebaju više širiti i koristiti zato jer donose velike prednosti ne samo za gospodarstvo i zapošljavanje nego i za građanstvo i okoliš. Kako bi se to ostvarilo, zalažemo se za kvalitetnu suradnju između javne uprave i poduzetništva, naročito malih i srednjih poduzeća i startupova i građanskog e, civilnog društva, a bez prevelikih izuzeća. Treba uspostaviti potrebne preduvjete kako bi se očuva priroda općeg dobra podataka iz javnog sektora i trebamo zaštititi digitalnu suverenost javnih uprava. Dakle, ako javne uprave trebaju omogućiti i ponovnu upotrebu podataka. Isto tako te iste javne uprave moraju moći računati i na konkretnu financijsku potporu koja će im omogućiti obuku stručnog osoblja i očuvanje kvalitete samih podataka. Osim toga, javne uprave moraju imati mogućnost pristupiti i ponovno koristiti podatke koje proizvode poduzeća koja su koncesionari javnih usluga i to bez eh, neovisno o tome radili se o javnim ili privatnim poduzećima. Također da se, e, tako se zalažemo i da se proširi područje primjene i na javna poduzeća kao što predlaže komisija i u cilju očuvanja konkurentnosti da se to proširi i na privatna poduzeća kada su ona koncesionari javnih usluga. To je također i u skladu sa onime što je predvidio Digital Transition Action Plan komisije u okviru urbane agende Europske komisije i uz poštivanje prava intelektualnog vlasništva samih istraživača ipak smatramo da treba promicati i širenje i ponovno korištenje istraživačkih podataka, naročito u slučaju znanstvenih studija koje se djelomično ili u cijelosti financiraju javnim sredstvima. Hvala. Uh, European Hvala lijepa. Europska komisija, opća uprava Connect, gospodin Ivo Volman. Hvala, gospodine predsjedatelju. Želio bih zahvaliti izvjestitelju i zastupnicima na velikom broju amandmana i na ovoj raspravi. Amandmani naglašavaju važnost informacije javnog sektora za gospodarstvo, posebice za malo i srednje poduzeće i za cijelo društvo, tek osim toga su izvor inovacija. Također bih želio istaknuti nekoliko točaka. Prije svega čini se da postoji snažna potpora za sveukupni smjer prijedloga komisije, posebice vezano uz skupove visokovrijednih podataka. Razumijem želju da se e, odrede određene kategorije tih podataka i sve dok je taj popis otvoren, mi ćemo to vrlo rado učiniti. U drugim područjima važnost, važnost dostupnosti podataka u stvarnom vremenu, na prikladnim sučeljima e, taj pristup također dijelimo i postoji potreba da se ograniče izuzeća na načelni režim naplate graničnih troškova. I to se podržava. Što se tiče pojma javnih poduzeća, poznati su nam amandmani o javnim poduzećima, posebice u području komunalnih usluga. To su vrlo važni sektori za gospodarstvo i za podatkovno gospodarstvo, no postoji određeni problemi i prijedlog komisije pokušao primijeniti scenarij nižeg intenziteta koji u cijelosti uzima u obzir posebne situacije javnih poduzeća, uključujući potrebu da se osiguraju ravnopravni uvjeti za sve. Što se tiče pitanja javne sigurnosti i ključne javne infrastrukture, to je gospođa Reda naglasila, mi podržavamo ideju da sve to treba zaštititi. Međutim, moramo pronaći pravi tekst kako ne bismo kako ne bismo odbacili sve ono što je korisno i napravili štete nego koristi, jer u postojećim odredbama se čini da bi sva javna poduzeća bila u cijelosti isključena, to baš nema previše smisla. I još također jedno upozorenje, neki od amandmana dodiruju elemente direktive koji nisu dijelovi predmet preinake i stoga postoji rizik da se vratimo unazad u odnosu na ono što je već bilo dogovoreno 2013. Stoga moramo uvidjeti da, se, da je došlo do jednog postupnog razvoja, da se, sve, da se ovaj tekst dograđuje na uspjehu prethodnih inačica. imamo puno povjerenje da će rasprava dovesti do i ambicioznih rezultata komisije, to je rečeno i ovdje sada. Isto tako se nadamo da će su zakonodavci doći do brzog sporazuma i mi ćemo vrlo rado podržati cijeli taj proces. I sada ću zamoliti našeg izvjestitelja Siliki Otisa da iznese zaključne komentare. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja ću biti vrlo kratak. Željeli bismo zahvaliti izvjestiteljima u sjeni na njihovom doprinosu, da uistinu postoje određeni aspekti kod kojih primjenjujemo različiti pristup. Možda ključno pitanje pritom, po mom mišljenju, je pitanje kako ćemo pristupiti javnim poduzećima. Mislim da moramo stvoriti poštene i ravnopravne uvjete i pravila za tržišno natjecanje. Čuli smo različite argumente različitih država članica. Imamo javna tijela koja zapravo upravljaju javnim poduzećima i moramo imati ravnopravne jednake uvjete za sve. Gospođa Reda je iznijela prijedlog za kompromisne amandmane 1, 2 i 3 ako ta poduzeća ne uključimo, tada ćemo imati velika izuzeća i nema načina da to učinimo, jer u protivnom javna poduzeća će biti u nepovoljnijem položaju po pitanju tržišnog natjecanja. To su dva pitanja koje moramo pokušati zajedno riješiti. Ili ćemo javna poduzeća uključiti i odrediti pravila za pravedno tržišno natjecanje ili ćemo morati odrediti izuzeća po posebnim točkama, a to mogu iskoristiti konkurenti protiv javnih poduzeća. Stoga mislim da je situacija kristalno jasna. To je sve što ću reći o tome. Što se tiče skupova visokovrijednih podataka, kao zakonodavac mi mislimo da Europski parlament mora pružiti izvješće o tome i sudjelovati u donošenju odluka. Protivnom ćemo morati prepustiti komisiji da odredi otvoreni popis. Moramo se i mi potruditi po tom pitanju. U načelu moramo ostvariti najbitniji cilj ove direktive, a to je da se omogući malim i srednjim poduzećima i novostovanim poduzećima pristup informacijama koje će njima pomoći u daljem razvoju i koje će istodobno pomoći gospodarstvu i društvu. Moramo imati na umu da je naša odgovornost kao Europskog parlamenta je intervenirati u smislu pružanja jednakih i ravnopravnih uvjeta za sve. Sutra ćemo držati sastanak izvjestitelja u sjeni i nadam se da ćemo moći ostvariti pomak naprijed, pa ćemo tako sukladno rokovima 3. prosinca moći glasovati o ovom dosjeu u odboru. Hvala. Dakle, 3. prosinca glasovanje na odboru ITRE i također na plenarnoj sjednici, vjerojatno isto u prosincu u Strasburu, sredinom prosinca. Točka razno. Sljedeći sastanci je 21. studenog prije podne i popodne, 22. studenog prije podne i popodne ukupno 14 i pola sati. Odlični sastanci. Hvala lijepa. Svako dobro za ostatak tjedna.